Okay, I think we should get started. Welcome everybody. We have a... Dragi kolege, možemo početi s radom. Evo imamo pun dnevni red. Možemo najprije osvojiti dnevni red, a onda ako nemamo komentara, evo, čini mi se da nema komentara, dakle smatramo ga usvojenim. Evo par obavijesti, kao i inače ovo se emitira preko interneta. Imamo prijevod na 22 jezika. Petog 11. ćete dobiti obavijesti o sastanku koordinatora, a bez kašnjenja prelazimo na točku treću. Dakle, e, odobranje zapisnika 17. listopada, nema komentara, dakle usvojeno. Prelazimo onda na točku dnevnog reda broj 4. E, jako mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti gospođu Balpinju, IT direktoricu iz Europske komisije koja je pozvana kako bi napravila izlaganje o energetskoj zajednici u reviziji ugovora koji uspostavljaju i etabliraju energetsku uniju. Kao što svi znamo, Energetska unija je međunarodna organizacija koja okuplja, dakle spaja Europsku uniju i njene partnere kako bi se napravilo pan energetsko tržište. To je osnovano ugovorom e, potpisanim u listopadu 2005. u Ateni i e, stupno na snagu u listopadu 2006. Ključ jeste da se prošire pravila e, energetske unije na jugoistočnu Europu, crnomorsko područje i on kraj toga temeljem zakonski obvezujućeg okvira. Imamo sad vremena za ovu temu i sa zadovoljstvom predajem riječ gospodinu Pinju za vaše izlaganje. Još jednom vas pozdravljam i e, sa veseljem ćemo saslušati vaše uvodno izlaganje. Dobro jutro, hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Zadovoljstvo je doći ovdje i govoriti o energetskoj uniji. Imala sam već prvu, ovo je prva debata u okviru ovog saziva Europskog parlamenta koje sudjelujem i kao što je gospodin Pedersen već rekao, da, Energetska unija okuplja Europsku uniju i države članice i devet nepotpisnica Europske unije, šest zemalja Zapadnog Balkana, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Srbiju, kao i tri države iz istočnog e, susjedstva, Gruziju, Moldovo i Ukrajinu. A osnovana je ugovorom o snivanju energetske unije potpisanim 2005. i koji je stupio na snagu u srpnju 2006. Tu se jasno radi o jednom od ključnih instrumenta vanjske energetske politike Europske unije. Glavni cilj energetske zajednice jeste stvoriti regulatorne uvjete za dobro integrirano energetsko tržište, bilo regionalno unutar Europske unije, odnosno potpisnica energetske unije i u EU. Jer energetsko tržište ne završava, ne prestaje na granicama Europske unije. Dakle, električna energija ide dalje i u interesu nam je integrirati tržište naših susjeda sa EU. Potpisivanjem tog ugovora potpisnice su obvezale provesti ključne zakonodavne mjere na području energetike u zadatom roku. Tu imamo sustav rješavanja sporova i na taj način je zajamčena provedba preuzetih obveza. Energetska unija je važan katalizator za razvoj e, sektora energetike u regiji sa pozitivnim e, efektom preljevanja i na druge sektore. Povrh cilja uspostave stabilnog regulatornog tržišnog okvira koji će moći privlačiti ulaganja i jačanja opskrbe. Ovim se poboljšava i korištenje obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost i razvijaju, razvija se tržišno natjecanje na regionalnom nivou i e, pravi se ušteda e, razmjera. Glavno odlučujuće tijelo jeste vijeće ministara koji se sudjeluje godišnje. Sada je predsjedatelj Moldova. Ove godine se susreću 13. prosinca u Kišnjevu. Imamo i stalnu E, skupinu na viskoj razini koja priprema ministarske sastanke i susreće se četiri puta godišnje. Tajništvo energetske zajednice jeste provedbeno tijelo, a na kraju imamo i regulatorni odbor Energetske unije koji je neovisno tijelo regulatora. koje u svom okviru ima i Europsku agenciju I za kraj, kako bi se bolje radilo na energetskom akiju. Imamo i parlamentarnu dimenziju energetske zajednice. To je parlamentarna plenarna skupština koja se sastaje dva puta godišnje, sastanci se održavaju pod predsjedavanjem parlamenta države koja e, predsjeda sastanak i sljedeći sastanak predviđen 12. prosinca ove godine. Tu se okupljaju po dva predstavnika svakog nacionalnog parlamenta svih potpisnica, država potpisnica i predstavnici ovog doma, dakle Europskog parlamenta. Na plenarnoj sjednici se iznose svi stavovi o politikama u vidu izvješća, rezolucija uz izuzeće pitanja rješavanja sporova. Tu se postavlja pitanje i sva pitanja energetske zajednice. Dakle, evo, to je, tu sam postavila ukratko kontekst. A što se tiče glavnih tema kojima se bavimo, ja bih se bavila dublje dvijema temama. Pod prvo e, reformom e, energetske zajednice, e, odnosno energetskog ugovora koji je u tijeku i radu o ciljevima za 2030. za klimu. Što se tiče ugovora, energetskih ugovora, ti temeljni ugovori prolaze kroz postpak reforme koji za cilj ima da energetska unija bude učinkovitija i bolje prilagođena svijetu u kojem živimo, koji se stalno mijenja. Dakle, rasprave o amandmanima započele su 2016. nakon izvješća Energetske unije i stalne radne skupine na viskoj razini iz 2014. koju je vodio profesor Buzek kojeg dobro poznajete. Nakon toga izvješća na viskoj razini 2016 dvije i 2018. vijeće je usvojilo pregovaračke mandate za izmjene e, ugovora o energetskoj uniji. Glavni elementi reforme i pregovora su jaka referenca na klimatsku politiku i obveze preuzete u okviru Pariškog sporazuma, zatim jačanje mehanizma provedbe putem uspostave e, globa, sustava kazna u slučaju nepoštovanja energetskih ugovora, te transparentnost e, u vidu državnih e, potpora. Što se tiče dalje integracije Europske unije energetskog tržišta putem pomoći, uzajamne pomoći, prava i obveza između Europske unije i država članica, te potpisnica energetske unije. Dakle, to je mehanizam reciprociteta i gospodin Buzek je upravo spomenuo da je cjelokupna reforma eh, ugovora energetske unije nešto što ste vi sami pokrenuli, izvješće koje ste eh, iznijeli prije nekoliko godina, tako da mi je jako drago biti ovdje i raspravljati o tome. Dakle, glede pitanja revizije ugovora, komisija sada radi na tome da se zaključe pregovori, imajući na umu, dakle, ministarski sastanak ministara, ministarskog vijeća u prosincu, kako bismo, dakle, mogli predstaviti taj tekst u Moldovi sukladno sa ugovorima vijeće i ovaj dom, dakle Europski parlament, treba će naknadno odobriti taj tekst prije nego što se zaključna verzija teksta usvoji, tako da ćemo se obratiti treba ukoliko u prosincu na sastanku vijeća ministara zaključimo, odnosno predstavimo taj tekst i mi ćemo naravno surađivati s vama kako bismo mogli sredinom 2020. na sastanku ministara energetskog odbora odobriti taj tekst sa potrebnom e, uz potrebno jednoglasno glasanje. Druga tema o kojoj bih malo više govorila jeste rad u tijeku na klimatskim energetskim ciljem, ciljima za 2030. Dakle, cilj je da se radi na energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i stakleničkim plinovima i emisijama u energetskoj uniji on kraj 2020. i s novim ciljima za 2030. Dakle, na neki način tu se replicira sustav koji smo imali unutar Europske unije kada smo se dogovorili za ciljeve o 2030 i sukladno toj logici, prošle godine u siječnju 2018. energetski odbor usvojio je preporuke za pripremu razvoja nacionalnog plana za energiju gdje se spominje pet e, planova za energetsku uniju. Dakle, to je vama sigurno poznato jer je to upravo ono što smo i imali u EU, ono što smo počeli prije još, e, dakle, kada se govorilo o upravljanju energetske unije Dakle, imali smo smjernice za takve integrirane planove. Nacionalni planovi za energiju i klimu unutar energetske unije pokrivaju razdoblje od 2021. do 2030. i tu se stvara put za realizaciju ciljeva 2030. i to je izgrađeno na onome što je svaka potpisnica trebala, treba e, ostvariti E, takozvani baseline, dakle temelje za e, rad nakon 2021. do 2050. i tu su dugoročne relevantne politički ciljevi, e, dugoročni relevantni politički ciljevi Nacrt plana energetske unije treba biti dostavljen tajništvu do ožujka 2020. nakon čega će tajništvo objaviti mišljenje o nacrtu plana. Slično onome što je komisija radila sa nacrtom plana koji su dostavile države članice ranije tijekom tekuće godine. Završna verzija plana treba biti dostavljena krajem 2020. i uzeti u obzir eh, povratne informacije koje će dobiti od, eh, odnosno koje će dobiti od tajništva. Prošle godine u studenom eh, usvojeni su, usvojene su političke smjernice za i sukladno tim smjernicama cilje za 2030. treba biti usklađeno sa ciljima EU za 2030. To je treba imati, biti jednako ambiciozni za ugovorne strane i uzeti u obzir relevantne socioekonomske razlike, tehnološki razvoj i e, ciljeve Parijskog sporazuma o klimatskim promjenama. To treba biti izraženo u ciljevima za sve, sve potpisnice e, pojedinačno i e, za cijelu, cijelo područje. I tu imamo donekle različit pristup, jer kao što znate u EU što se tiče energetske učinkovitosti i obnovljivih energija, dogovoreni su samo europski ciljevi, a ne nacionalni obvezujući ciljevi. E, ministarsko vijeće također e, je u svojim zaključcima izrazilo i namjeru da se uključe ciljevi od 2030. jedno kada ih se dogovori u pravni okvir e, za 2030. putem usvajanja izmijenjene direktive o energetskoj učinkovitosti, e, obnovljivim izvorima energije, e, jednom kada budu provedeni e, stupili na snagu u EU. Nedavno smo pridali na kraju svoj pristup glede ciljeva za 2030 u energetskoj zajednici s ciljem dakle temeljem rezultata novog novog modela da se predlaže ciljevi za početak 2021. Cilj je pokrenuti izradu studije u travnju 2020. a umeđu vremenu i kako bi se zadržao ritam rada, prijedlog eh, ministarskom vijeću ove godine je da se usvoji plan puta kojim će kojim će se e, dakle dugoročno preuzeti obveza da se ispune ciljevi klimatske neutralnosti i dogovor oko dugoročnih e, ciljeva do kraja e, godine. Dakle, ovo je doista sažeto, jako sažeto ono čime se bavimo, glavne teme koji se tiču energetske zajednice i bit će mi zadovoljstvo odgovoriti na pitanja i sudjelovati u daljnoj raspravi. Hvala. Najljepša hvala, gospođo Pinjo. Hvala vam na vašem jako zanimljivom uvodu. Evo, dopustite da otvorimo dakle, raspravu. Imamo gospodina Buzeka, naravno izvjestitelja, gospođu Kavaljo, ne znam ko će prvi u ime Pučana uzeti riječ. Gospođa Kavalja, izvolite. Najviše hvala Paola Pinjo. Drago mi je vidjeti te tu. Jako je važno da modernizacija energetske unije bude provedena i da se uvedu ciljevi Parijskog ugovora i naše ambicije da se prenesu i na susjedno područje. Isto tako provedba je jako važna i načelo reciprociteta također je isto tako vrlo bitno. Dakle, potpuno se slažem s ciljevima Imam dva pitanja za vas. Kao prvo, Ovo je jako važna stvar i za izgradnju kapaciteta ovih zemalja, no i praktično govoreći koji su rezultati i napreci koji su ostvareni u energetskim politikama i borbi protiv klimatskih promjena. To je moje prvo pitanje. Drugo, u okviru klimatskih pregovora tu imamo različite blokove Dakle, to ima, tu ima zemalja koje nisu u Europskoj uniji. Dakle, mislite li da postoji mogućnost u ovoj reviziji da se uspostavi bolja veza u okviru klimatskih pregovora između tih zemalja i Europske unije? Jer to bi bilo doista dobro za Europsku uniju, jer e, bi se tu stvorila kritičnija masa, iako ne možemo biti formalno jedan blok, ali na određeni način uvijek se vode pregovori između europskih država i mi govorimo, nastupamo jednoglasno, dakle, bilo bi dobro kada bi se došlo do dogovora s tim zemljama, jer imamo iste ambicije, i bilo bi dobro da se dogovorimo ako želimo imati iste ciljeve onda da budemo jednoglasni dakle ti klimatski pregovori mogu biti jako zanimljiva situacija i bilo bi ih dobro uključiti ove sporazume. Najljepša hvala. anyone from wanting to... Hvala. Želi li se netko ime SID-a javiti za riječ? Koliko to nije slučaj, idemo na rinju. Zastupnik Flego. E, hvala. Hvala predsjedniče e, i hvala na ovoj stvarno zanimljivoj, jako zanimljivoj točki. Svi znamo ovoga koji su ciljevi energetske unije, naravno da je to i sigurna opskrba energijom, da je to i pristupačna energija svima i energetski prihvatljiva energija ovoga u Europi. Ali ono što trebamo imati cijelo vrijeme na pameti je činjenica da je energija važna i za industriju i za stanovništvo. I sada, dakle, kad kažem da je važna za industriju, onda naravno da mislim da je važna na konkurentnost te industrije, jer nije svejedno dakle kakva je cijena energije koja je kao ulazni parametar važna za bilo koji industrijski proizvod ili uslugu. S druge strane, kad ste pričali o ciljevima 2030. apsolutno podržavam vaše riječi i oko smjernica kad govorimo o zelenoj energiji i oko usklađenosti sa ciljevima Pariškog sporazuma, ali mislim da treba napraviti veliki, veliki napor E, da i ciljevi država članica budu usklađeni sa time i da se na neki način one i obvežu ne samo napraviti planove nego i realizirati te planove, ali isto tako ne smijemo zaboraviti na proračun od 21. do 27. koji treba pratiti takvu, ajmo reći, energetsku tranziciju i sa subvencijama i sa programima i sa fondovima i tako dalje. I zato me zanima da li i vi tako mislite i da li radite na tome jer novac i zakoni su izuzetno važni ako želimo takvu jednu energetsku tranziciju na čistu, na zelenu, na obnovljivu energiju, a da pritom ne gubimo na konkurentnosti europskog gospodarstva. Thank you, Mr. Flego. On behalf of Greens, floor Hvala vam, izvolite. Ova reforma je prilika da se pozabavimo i nekim problematičnim dijelovima kada je riječ o suradnji, kada govorimo o upravljanju i provođenju postojećeg zakonodavstva vezano uz ciljeve, to je povezano i sa širim e, ciljevima koji su obuhvaćeni ovom reformom. Dakle, moramo vidjeti kako će se stvari odvijati u praksi. Nema ovdje mehanizma provedbe i nedostaje transparentnosti. Vidimo čak i popriličnu razinu korupcije u nekim zemljama, potpisnicama, slab nevladin sektori slabu uključenost dionika. Stoga bismo htjeli čuti na koji će način komisija zajamčiti provedbu. Vidimo otpor ka uspostavi ovog jednog eh, sudskog tijela dakle, koji bi se bavio ovim sektorom i zajamčio učinkovit način e, da se dakle, ispune preuzete obaveze. Potom još jedno pitanje vezano uz okoliš. Redovno dolazi do kršenja, primjerice kršenje uredbe o emisijama, također vezano uz tehnologiju u kojoj se koristi, također tu su slučajevi koji ne ispunjavaju ciljeve iz uredbe o energetskoj učinkovitosti te pitanje sufinanciranja postrojenja kao što je slučaj Bosni i Hercegovini. Dakle, potrebno je koristiti sve što je na raspolaganju iz uredbe o energetskoj učinkovitosti, uvjeriti se u provedbu na terenu. nastupnik Bohar iz kluba IDE. Hvala lijepo. Države članice imaju problema u dostizanju nulte stope emisije. Očekuje se od zemalja Zapadnog Balkana da pođu istim putem koji je naveden u ovom sporazumu. Međutim, kada je riječ o proizvodnji električne energije na Kosovu, BiH i Sjevernoj Makedoniji, tu se nailazi na, na teškoće. Također u ovaj sektor ulažu, značajno ulažu kineske tvrtke. Govorimo o industriji ugljena. Dakle, to znači određene e, određen utjecaj dakle, na stanje tržišta, odnosno isporučenu cijenu energenata krajnjem kupcu. Hvala vam. Evo, gospođo Pinju, ukoliko biste odgovorili na prvu rundu pitanja, onda ćemo nastaviti sa preostalim zastupnicima. Hvala vam na pitanjima. Doista, kako se možemo osigurati da ćemo putem energetske zajednice postići dakle da sve države članice govore jednim glasom još su u tijeku pregovori vezani uz klimatske ciljeve potom sporazum iz Pariza te s njim povezano ostvarenje ciljeva i sada moramo raditi i kroz energetsku zajednicu i osigurati se da se provodi klimatsko zakonodavstvo sa strane Europske unije. To znači da ćemo raditi sa partnerima ne samo sa regulatorne strane, već na način da ćemo svi primjenjivati iste propise. Tu je također i pitanje političke potpore na način da ćemo svi ići u istom pravcu i govoriti jednim glasom kada je riječ o ispunjenju ciljeva iz Pariškog sporazuma. Na taj način možemo indirektno pomoći i da na jednak način progovaraju naši partneri kada je riječ o provođenju sporazuma iz Pariza. Što se tiče napretka, da, zabilježili smo napredak. Sada razgovaramo o ciljevima do 2030. Razgovaramo sa ugovornim stranama. Oni su svi primjenjivali, dakle, zakonodavni okvir za razdoblje do 2020. Tu bilježimo napredak na različitim razinama i uz različiti ritam. Međutim, u svakom slučaju bilježimo pozitivni, pozitivni učinak kod strana koje su počele, koje su usvojile europsku pravnu stečevinu i odrebe vezane uz energetsku zajednicu. Dakle, imamo ista pravila, iste odredbe koje se primjenjuju, iako kada je riječ o provedbi imamo tu još neke praznine, neke elemente koje valja poboljšati, ali općenito vidimo pozitivan učinak ovih propisa. Um, Što se tiče učinka ovog ugovora na industriju, ali i na ljude, te važnost dakle imanja ciljeva, ali također potreba da se oni ispunjavaju. Imamo isti e, koji se primjenjuje, princip koji se primjenjuje u Europskoj uniji, dakle za ciljeve do 2030. Dakle, idemo od dna prema gore, uzimamo u obzir nacionalne specifičnosti koje se razlikuju kod ugovornih strana i to nas dovodi do stvaranja zajedničkih ciljeva za cijelu energetsku zajednicu ili pojedinačnih ciljeva. O tome se još uvijek raspravlja, to sam već spomenula, ali na osnovu te ideje se razvijaju, dakle ove projekti koji uzimaju u obzir nacionalne specifičnosti, vi ste i sami to spomenuli, imamo različite ciljeve i kod ovih ugovornih strana, to su neki od vas spomenuli. Ono što vidimo jest da postoje nacionalni klimatski planovi. Mi ćemo tu tražiti ciljeve, ali donošene politika i mjera da bismo vidjeli kako će se ispuniti ti ciljevi. Dakle, ne želimo imati samo teoretske, ambiciozne ciljeve koji su doneseni, već želimo i znati kako ugovorne strane kane dostići te ciljeve. Mehanizam provedbe jest jedno od područja gdje je potrebno poboljšati stvari. To je jedno od područja kojim se bavimo sada u ovoj reviziji ugovora. Ideja je da se ojača kvaliteta i učinak provedbe kroz ugovor, dakle govorimo o jačanju uloge savjetodavnog odbora, uvođenje pravnog mišljenja, uvođenje sankcija u slučaju da se ne poštuje pravna stečevina energetske zajednice. Dakle, to bi, bilo, to bila novost koju bismo unijeli i pokušavamo na taj način osnažiti ovo područje u kojem po nama još uvijek postoji mjesta za poboljšanje. Što se tiče pravila o državnim poticajima, da, tu se ne primjenjuju ne nužno propisi iz Europske unije. To još jednom dokazuje da je ovo aspekt kojim se treba pozabaviti u ovoj reformi. Dakle, moramo jačati, primje, moramo jačati primjedbu, primjedbu propisa koji se tiču dakle, tržišne utakmice u ovom sektoru. Moramo se uključiti, dakle, moramo razviti ovaj veliki potencijal koji postoji unutar dakle, ugovora o, o energetskoj zajednici. I na koncu, Da, uzimamo u obzir nacionalne specifičnosti ugovornih strana. Nekoliko njih se doista i dalje e, značajno oslanja na ugljen kao značajan dio energetskog miksa. To je dio procedure i razgovori idu u tom pravcu, da kada se postupno smanji korištenje ugljena kao energenta. Hvala. Hvala vam na ovoj prvoj rundi. Drugi krug, evo, gospodin Buzek, izvolite. Hvala lijepo. I hvala vam što ste nam predstavili što se događa. Energetska zajednica je dalje izuzetno važna, ne samo za ugovorne strane, već i za države članice. Ovdje možemo uhvatiti dvije muhe jednim udarcem. Dakle, energetska, budu, energetska zajednica za budućnost. Čestitam vam na provođenju koraka, dakle svega onog što je navedeno u ovom izvješću s visoke razine. Možda nismo jako brzi, ali smo precizni i nakon nekoliko godina provodimo gotovo sve što smo predvidjeli za ova pitanja. Još jedna primjedba s moje strane. za tri godine suorganiziram e, sastanke energetske zajednice idući je u Kišenjevu te u Briselu u travnju, u Kišenjevu 12. prosinca, kako ste i sami rekli, te bih ohrabrio kolege iz parlamenta, pozvao ih da dođu na ove sastanke. Naši kolege, govorne strane, parlamenti dolaze, dolaze njih 10, 12 i kad kad s naše strane imamo tek e, jednog, dva ili tri predstavnika. To mi se ne čini u redu. Te hvala unaprijed e, koliko ćete evo doći i razgovarati sa šest ugovornih strana predstavnika parlamenta. Dva kratka pitanja. Kako će se komisija osigurati da rasprave o amandmanima ne budu žrtvom razmjerica između ugovornih strana, primjerice Kosovo i Srbija. I hoće li dakle sve ugovorne strane potpisati sporazum? Moramo biti spremni za svaki scenarij jer su napetosti, napetosti je velika. tom pitanje osnaživanje dakle, propisa kada je riječ o državnim poticajima. Dakle, bavimo se time na sastancima naše skupine, potom e, civilno društvo. To se i traži od strane, od ugovornih strana, kako snažiti ulogu civilnog društva. Možda biste nam to mogli nešto više objasniti kako dakle osnažiti propise o državnoj pomoći, kako ih učiniti učinkovitijima. Znam da su to složena pitanja. Imamo primjerice kineska ulaganja u postrojenja na ugljenu Bosni i Hercegovini. Tu je važna i uloga, dakle, tamošnjih tamošnje vlade koje donosi odluke o tim pitanjima i hvala vam unaprijed na vašim e, odgovorima i hvala vam na onome što Europska komisija radi po ovom pitanju. Hvala vam, zastupniče Buzek. Zastupnik Kelly iz EPP-a. Um, hvala, evo, razmišljam o ciljevima potrošili smo gotovo čitav zadnji mandat razgovarajući o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, tako dalje. Ukoliko želimo biti ambiciozniji, građani vole da se razgovara o tim stvarima, kako onda provoditi tako donesene odluke. Imamo države članice koje sada dovršavaju svoje nacionalne planove. Hoće li sve to biti stavljeno na čekanje dok promišljamo o novim ciljevima? Jer ovi planovi su se temelje na podacima od prije nekoliko godina. Slažem se s onima koji kažu da su ovi ciljevi jako dobra stvar, ali priča provedbi je sasvim drugačija ukoliko nemate nacionalno obvezujuće ciljeve, onda je teško provoditi te zakonske odredbe, pa me zanima hoćemo li ih uvesti. Što je sa nacionalnim planovima? Hoće li se oni mm, provjeravati svake godine ili svakih 4-5 godina, da bismo onda nakon tog razdoblja utvrdili da je netko jako udaljen od ciljevima, od ciljeva? E, vlade treba potaknuti da donesu ove mjere i da urede uvjete i potpore ukoliko se to ne napravi, onda će dosta ovih ciljeva ostati mrtvo slovo na papiru. Vlade se mijenjaju svakih nekoliko godina. Tek treba potaknuti da ispune ciljeve. Hvala. Uh, Hvala. Iz redova zelenih. Zastupnica Paulus. Hvala lijepo. Imam jedno pitanje. Dakle, uloga savjetodavnih odbora će se ojačati dionici u tom procesu. I htjela bih čuti nešto više detalja o tom, toj formulaciji koju ste koristili, dakle to osnaživanje. Htjela bih čuti nešto konkretno o tome na što ste mislili. Znači to neke nove procedure. također što je sa pokretanjem e, postupka dakle protiv strana zbog kršenja ugovornih obezava, dakle što je sa, sa proširenjem koje je s tim povezano, dakle buduće proširenje Europske unije i ova usklađenost e, smatram nije onoliko snažna koliko bi trebala biti zastupniku Bilius. Hvala. Ja sam novi zastupnik ovdje i možda će se moja pitanja činiti naivnima. Energetska zajednica ima jako mnogo pozitivnih strana, ali primjerice što se tiče Ukrajine, kako biste opisali dakle, pozitivne učinke energetske zajednice na, na tu zemlju. Ona treba reformirati svoj energetski sektor. Ali tu su neka ključna pitanja kao sigurnost opskrbe, energijom, dogovori s Rusijom o tranzitu, o tim pitanjima se raspravlja. Vidimo kako se utječe dakle, na situaciju uz Ukrajini, na reformu tamošnjeg energetskog sektora. I Međunarodni monetarni fond također tu traži reforme i one su e, provedene, dakle, ne zbog energetske zajednice, već zbog uloga MMF-a. Potom Gazprom, suradnja sa Gazpromom, izravna dakle, suradnja s tom tvrtkom kako biste dakle opisati što je ovdje mrkva, što šiba u energetskoj zajednici za zemlje poput e, Ukrajine? Kako im omogućiti dakle da izvuku neke pozitivne učinke iz e, pripadnosti energetskoj zajednici. Evo, zanimljiva pitanja za vas. Imate riječ. I također bih vas e, zamolio da zaključite ovu raspravu. Profesor Ah, zastupniče buzek, vi ste u potpunosti u pravu. I pored tehničkih pregovora i rasprava potrebno je ovdje imati značajan politički kapital i utjecati kroz diplomatske aktivnosti. Imamo nacionalne, nacionalna neslaganja koji mogu dovesti do izazova u provođenju reformi. Svjesni smo toga i radimo na tim pitanjima, komuniciramo diplomatskim kanalima kako bi se izbjeglo da ovi interni konflikti utječu na finalizaciju sporazuma. I e, u studenom ćemo održati jedan sastanak na visokoj razini. Cilj je osigurati se da dođemo do sporazuma u prosincu. Da tražimo mogućnost sporazuma da bismo na koncu došli do istog. Što se tiče provedbe, njoj možemo ići dakle sa regulatornog stajališta, to smo već spomenuli, još se mnogo toga mora učiniti. Ali već je činjenica da postoji ova energetska zajednica koja može biti platforma za političke rasprave i dijalog, već to e, može izvršiti ovaj pozitivni pritisak kod ugovornih strana na način na koji razgovaraju sa, surađuju sa Europskom unijom. Postoji ambicija da se preuzmu propisi, da se ispune ciljevi, to je povezano i sa ovim zadnjim pitanjem koje mi je upućeno. Stabilan regulatorni okvir je od ključne važnosti za privlačenje ulaganja. Ključan je za ispunjenje čitavog niza ciljeva, primjerice kada govorimo o Ukrajini. Jedan od razloga zbog kojih se ova zemlja želi pridružiti vjerujem da je to upravo ta kombinacija raznih faktora. I ne možete samo kroz odredbe MMF-a pokrenuti potrebne reforme, primjerice govorimo o, o situaciji u Ukrajini, već je potreban taj regulatorni okvir koji će dati signal ulagačima da je za njih sigurno ulagati u tu zemlju, primjerice plinska infrastruktura u toj zemlji, njezina modernizacija. Na koncu konca to je kombinacija različitih faktora. Također tu je i dobrobit koja proizlazi iz međunarodne suradnje, suradnja sa drugim međunarodnim institucijama. Na koncu, evo, situacija win-win za zemlje koje su u zajednici. Za zastupnika Kelija. Ja sam ovo pitanje shvatila kao pitanje upućeno državama članicama, ne samo e, članicama energetske zajednice. Dakle, jasno je da su nacionalni klimatski planovi, jednom kada su naznačeni, dostavljeni dakle, komisiji, da će se još jednom usporediti sa ciljevima za razdoblje do 2030. Također, istina je da su postojeći ciljevi takozvani minimalni ciljevi. Govorimo dakle od najmanje 32% udjela obnovljivih izvora energije Također, ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost ne znače da države članice ne mogu biti ambicioznije kada je riječ o zajedničkim europskim ciljevima. Imamo situaciju u kojoj su određene države članice u svojim nacrtima planova već zadale više ciljeve u odnosu na one koji su propisani. Nakon svakom slučaju dođe li do porasta ili ne. Za nas su ciljevi za razdoblje do 2030. Oni koji vrijede i kao što sam već rekla, još jednom ćemo usporediti brojčane podatke. Što se tiče monitoringa, sagledat ćemo kako se provode ciljevi, to ćemo raditi svake dvije godine putem službenih kanala, putem izvješća koje ćete i vi dobiti. I tu ćemo bilježiti dakle, gdje se točno nalaze države članice kada je riječ o provedbi planova. Vezano uz pitanje provedbi, potrebe da budemo detaljniji. To je još uvijek sve u tijeku i ne mogu sada prejudicirati koji će biti konačni rezultat pregovora. Ali kada kažem osnažiti, to znači da su tu mehanizmi, dakle to nije jedan puko dobrovoljni sustav. Nadam se da ćemo dobiti jako jasne formulacije kojima ćemo precizno istaknuti o čemu je to točno riječ što se tiče zastupnika kubiljusa, Mislim da sam odgovorila na vaše pitanje kada sam odgovorila na pitanje koje mi uputio zastupnik Buzek. Hvala lijepo. Hvala vam, gospođo Pinjo, na ovoj razmjeni gledišta sa našim odborom, dakle vezano uz ovu važnu temu, tema energetske zajednice. Hvala vam što ste danas došli na naš sastanak. A sada ću zamoliti gospodina eh, naše eh, sudionike eh, da dođu razgovarati o petoj točci dnevnog reda, gospodin Dan Sjoblom, imamo gospodina Jeremija Godfrija i Laslo Ingenzija koji će nam se pridružiti direktor agencije, e, dakle predsjednik e, do 2019. i predsjednik Bereka od 2020. Pridružite nam se svi e, kako bismo imali razmjenu mišljena s vama. Dobrodošli. Dakle, čuli smo e, o e, poslu, o e, kodeksu elektroničkih komunikacija Europske unije koji bi trebao biti transpoziran do kraja prosinca 21. a i ova zadnja uredba Berek. Tako da bismo sada željeli čuti kako napreduje rad Bereka u odnosu na ovaj kodeks, a htjeli bismo i čuti nešto od našeg budućeg predsjednika Bereka. Kako ćete nastaviti s radom? A isto tako bismo htjeli čuti i od prethodnih e, e, predsjednika e, kako je njihovo iskustvo rada sa Berekom. Berek ima e, vrlo važnu ulogu što se tiče kibernetičke sigurnosti, elektroničkih komunikacija. To su sve vrlo važne teme, te bismo voljeli čuti e, što e, činite na tom planu. 25 minuta imamo za ovu točku dnevnog reda, pa vam sada želim dobrodošlicu i radujem se vašem uplivu. Dobro jutro svima. Za početak e, dopustite mi da se predstavim. Ja sam predsjednik Bereka za 2019. ali ja sam isto tako i povjerenik u Irskom komreku i kao i u švedskom regulatoru i predsjedat ćemo, e, dakle, e, predsjedat ću tim tijelima sljedeće godine. Laslo je direktor ureda Vereka Evo koristit ću se ovim prozirnicama. Ne možemo ih vidjeti na ekranu. Govorimo o tri sekcije u našoj prezentaciji i za ove koji ste ovdje novi, ja i Laslo ćemo e, objasniti čime se bavi Berek. E, e, to ćemo učiniti i ja i Laslo zajedno. Onda ćemo govoriti o nekim e, važnim temama kodeksa, kibernetička sigurnost 5G i ova buduća pitanja u odnosu na e, prioritete Europe, je li Europa spremna za digitalno doba. Što se tiče uloge Bereka, e, tri stvari činimo. Jedna je da, da smo mi e, odgovorni za sukladnu primjenu zakonodavstva Europske unije u odnosu na elektroničke komunikacije. Drugim riječima imamo smjernice i mi ćemo e, izdati nove smjernice u odnosu na novi kodekse i u odnosu na provedbu regulative oko internetiva. Neformalno e, dijelimo iskustva sa nacionalnim agencijama, to je vrlo korisno, vršimo i obuke, a i e, e, dijelimo najbolje prakse, zajednička stajališta i tako dalje. Druga stvar kojim se bavimo to je da Eh, razmišljamo o onome što nas čeka sutra. Uh, Ove godine ćemo razmišljati o 5G. tehnologiji, što će biti potrebno što se tiče regulativnog okvira u odnosu na buduću 5G tehnologiju, e, kakva je dinamika mreža i tako dalje. Aha, evo vidim e, sada nešto na ekranu. Odlično. Treće, e, to je naša uloga tehničkog savjetnika institucija. Berek po, e, daje mišljenja za komisiju u odnosu na provedbene akte, a isto tako i e, pratimo zakonodavni okvir te dajemo stručna mišljenja zakonodavcima. Jedna stvar e, što sam htio reći u odnosu na Berek, to je kako mi funkcioniramo i zašto smo uspješni. <clears throat> Dakle, mi imamo jedan odbor e, regulatora e, koji daje smjernice i usvaja dokumenti. Oni dolaze iz država članica, ali to nije sve. Tu su također i E, EFTA e, predstavnici kao i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, imamo deset stručnih skupina i radimo zajedno, e, obavljamo analize tržišta i taj način rada daje zapravo vrlo dobro utemeljene smjernice koje se temelje na iskustvu i koje su bliske iskustvu i realnosti na tržištu u državama članicama. Mi e, nadalje e, komuniciramo e, s dionicima iz telekom industrije, ali isto tako i E, korisnici. Tu su i korisnici, a ovdje naravno mislim i na industrija, industrije koje se koriste ovim uslugama, auto, e, e, motorična industrija i tako dalje. Mi pokušavamo imati što snažnije veze sa drugim tijelima što se tiče, recimo, kibernetičke sigurnosti, tu e, surađujemo sa e, svim e, mrežama, unutar i izvan Europe na neki način mi smo evanđelisti e, u drugim dijelovima svijera jer naše, naša regulativa je e, doista e, pravi model za druge zemlje u svijetu. A sada će Laslo nešto reći o samom uredu Bereka. Hvala lijepo e, i doista mi je veliko zadovoljstvo što ću vam sada predstaviti osnovne zadaće e, ureda Bereka. O, vidjet ćete kakva je naša struktura, ona nije jedinstvena, ali nije ni uobičajena. Dakle, ured Berek je jedna od EU agencija E, koja e, pomaže e, Bereku, to je ured Bereka, dakle ovdje vidite ove decentralizirane agencije koje se bave različitim politikama, a ured Bereka se nalazi u Latviji. To je odluka donesena 2009. godine, tako da smo evo već deset godina u Rigi i e, ovdje e, pomažemo e, dakle ostalim agencijama. Sada ću vam objasniti čime se mi bavimo u ovoj maloj agenciji Europske unije, a sve to kako biste bolje razumjeli na koji način mi kao EU tijelo olakšavamo posao nacionalnih zakonodavaca. Dakle, Berek je na neki način e, ured, back office e, koji nudi svoje uslugama. Mi organiziramo sve važne skupine, e, stručnih radnih skupina, stručnjaka, radionice, sastanci odbora E, sastanci predsjednika, podpredsjednika e, i e, pomažemo time i radu drugih tijela i institucija. Mi se bavimo i analizom tržišta u slučajevima u drugoj fazi. To su konkretni slučajevi koji imaju vrlo stroge rokove tako da je e, to vrlo važan dio našeg posla što se tiče potpore Bereku. A radimo nadalje na transparentnosti e, kako bi dionici bili upoznati sa e, svom regulativom koja postoji. Dakle, pomažemo dakle radu Bereka i omogućujemo ga. Međutim, e, imamo sada i neke dodatne aktivnosti jer je došlo do takve potrebe u, zadnjim, u zadnje vrijeme. Benchmarking, e, izvješća koja pišemo, zatim e, ovna, obuku što se tiče regulativno regulative i zakonodavnog okvira E, ponekad e, se znamo baviti i e, izradom alata za mjeru neutralnosti mreže. Zatim imamo isto tako i portal za dijeljenje informacija Berknet te organiziramo i online sastanke. Dakle, dobili smo te neke dodatne zadaće. E, dakle, radi se ovdje o e, bazama podataka iz e, digitalne ere. Idemo prema korištenju tih podataka, megapodataka U budućnosti ćemo se možda baviti i e, e, informacijama, zaštićenim informacijama u Europskoj uniji, pa ćemo u vezi s tim u budućnosti vjerojatno razviti još neke kapacitete. E, imamo i sudionike iz trećih zemalja što iziskuje prilagodbe e, na institucionalnoj razini, a i što se tiče samog postupka i sustava. Još jedan element, a to je e, razvoj suradnje sa drugim EU institucijama, ali isto tako i međunarodnim e, institucijama i tijelima. Što se tiče dionika e, i transparentnosti e, te njihovog uključivanja u naš rad, to će biti vrlo važan dio našeg posla u budućnosti, pa moramo osnažiti ovo. A što se tiče ove e, nove uredbe BEREK, treba potpisati prije kraja godine dogovor, odnosno sporazum sa E, našom državom domaćinom. Evo, ovo su dakle stvari kojima se e, bavimo. Naš posao e, je da pomognemo državama članicama. Sada ću završiti i reći vam ko, time što ću objasniti koji su najveći izazovi koji su pred nama. Dakle, imamo ovaj dvojan e, posao, dvojan mandat. Moramo dati potporu, svu moguću potporu Bereku, ali e, za to trebamo razviti nove kapacitete kako bismo na najbolji mogući način dali potporu Bereku. To trebamo činiti kao EU agencija i e, u tom smislu smo naravno vezani za pravila, za proračun, sredstva i tako dalje i e, to je otprilike e, dakle rad e, našeg ureda Barak, Hvala lijepo. Evo, ja vas pozdravljam. Ja sam na čelu švedskog tijela, ali biti ću od 2020. i predsjednik Bereka. E, pa mi je doista e, zadovoljstvo obratiti vam se danas. E, I vi ste na početku vašeg mandata, pa smo svi tu na početku. Dakle, ja e, ću pripremiti program rada Bereka za sljedeću godinu i drago nam je da je i parlament ovdje novi, imat ćemo, nadamo se, i komisiju uskoro, pa pratimo sve što se događa u ovim zakonodavnim tijelima i to s velikim zanimanjem. Ali evo, danas eh, ne govorimo o onome što je pred nama, već eh, želimo eh, čuti dokle smo došli u provedbi kodeksa Europske unije za elektroničke komunikacije. Bereko ovdje ima jako puno odgovornosti i mi smo doista zadovoljni time i ponosni na to i činimo ispuniti ovu, ove smjernice, 11 smjernica e, koje trebamo ispuniti tijekom dvije sljedeće godine, počevši od ove godine, dakle do kraja sljedeće godine Dakle, radi se tu o komunikaciji unutar EU, zajedničko investiranje, e, definicija e, najboljih mreža i tako dalje. E, ove zadaće su vrlo važne za nas. Već sam vam rekao da imamo različite radne skupine E, i e, u svim tim radnim skupinama horizontalno se bavimo ovim smjernicama. E, prioritet za 2019. i 2020. je da to dovršimo, da to dovršimo i to na najbolji mogući način da postignemo najvišu moguću razinu kvalitete. Rokovi su takvi da ćemo e, konačnu smjernicu, e, smjernice e, proizvesti do kraja 2019. tri od njih, a ostale do 2020. Dakle, to je jedan veliki dio programa rada za 2020. godinu proizvodnja ovih preostalih smjernica. A sada dalje pitanje roaminga vrlo dobro znate da Berek već dugo radi e, sa, e, na pitanju roaminga. To je e, naša, naš veliki prioritet. Mi pratimo tržište dajemo smjernice kako bi se uredba o roamingu poštivala i provodila svugdje u Europskoj uniji. Nadalje o tome savjetujemo komisiju i imamo otprilike šest e, e, otvorenih e, dosjeja što se tiče upravo pitanja provedbe i dobre provedbe uredbe o roamingu i važno je znati da smo mi bili uključeni u uredbu o roamingu od samog početka. To je veliki uspjeh E, mislim da svi to znate i da ste toga svjesni. To je možda jedna e, od, jedno od najpopularnijih postignuća e, Evropske unije što se tiče samih potrošača, onako kako oni gledaju na to i ima e, naravno vrlo e, važan učinak na jedinstveno tržište. E, to omogućava građanima da lakše putuju. Svi mi imamo digitalne uređaje ova uredba je uvedena e, dakle, prije dvije godine u lipnju 2017. i siguran sam da se svi sjećate što smo činili prije kada bismo e, prelazili granicu e, država članica Europske unije. Većina nas je morala E, jednostavno isključivati mobilne uređaje. Toga više nema, to više ne moramo činiti. I vidimo da imamo sada dakle šest puta višu e, više korištenje e, podatkovnim e, podacima u prekograničnom smislu nego e, prije i to sigurno e, osnažuje unutarnje tržište. To su brojke, ali imamo iskustva. U početku je postojao strah da će možda kvaliteta usluge biti lošija, da će to imati učinak na cijene na nacionalnoj razini ili u odnosu na cijene na u ostatku svijeta. Međutim, do toga nije došlo. <clears throat> Tako da je politika pružatelja usluga se pozitivno razvila u Europskoj uniji. Ne možemo reći da E, ne postoji uopće više nikakva zabrinutost, postoji određena razina zabrinutosti i mi smo e, to e, jasno rekli u našem izvješću. Imamo recimo smanjenje brzine dostave podataka za recimo pretplate E, u državama članicama na domaćoj razini. Uvijek netko pokušava zaobići e, regulativu i e, zaraditi novac na uštrb potrošača. Međutim, općenito gledajući možemo reći da je ovo stvarno veliki uspjeh. Dakle, evo ovdje možete vidjeti kako je porasla kako je poraslo ovo korištenje podacima, podatkovnim mrežama. Dakle, vidite to na svim ovim e, tablicama. E, sve one ukazuju na povećanu količinu podataka. Eto, e, a sada nešto onome što Berek čini na razini kibernetičke sigurnosti. Kao što znate, to je e, sve važniji dio naše posla. E, što se mene tiče, evo, e, mogu vam reći da smo u Bereku proveli jako puno vremena razmišljajući o tome kakva bi trebala biti naša uloga u odnosu na kibernetičku sigurnost. Uloga Bereka nije da traži nove mandate ili da e, čini isto ono što već druge agencije e, čine ili skupine. Znamo da ima puno drugih e, agencija koje se bave ovim problemom i to i na nacionalnoj razini i trebali bismo surađivati s njima. Ne radi se ovdje ni o kakvoj konkurenciji, radi se stvarno o sinergiji, treba iznaći sinergije. Dakle, Berek e, će se pozabaviti upravo tim pitanjem kakva bi mogla biti uloga Bereka kako bi nadopunio rad drugih tijela te poboljšao suradnju te time e, imao tu dodatnu vrijednost za europske institucije, komisiju i tako dalje. 5G tehnologija e, će sigurno e, dovesti i neke probleme i ovdje se postavlja pitanje kako ovdje možemo pomoći. Nešto što možemo učiniti, Jeremy je to spomenuo, poznajemo vrlo dobro tržište, poznajemo i pružatelje usluga. Znamo kako oni odlučuju o ulaganju u ovom sektoru. Pa na neki način možemo e, okupiti agencije za sigurnost, e, pružatelje usluga, e, zakonodavca kako bi e, sve zainteresirane skupine bile svjesne e, učinka odluka jednih i drugih. I mi eto možemo to e, predložiti. U svakom slučaju nastavit ćemo imati i dalje ćemo imati radnu skupinu koja se bavi pitanjem kibernetičke sigurnosti unutar E, e, Bereka na neki način ćemo e, sudjelovati u ovom velikom poduhvatu Europske komisije koja pokušava pronaći sve alate koje imamo na raspolaganju kako bismo se osigurali bolju kibernetičku sigurnost. Dakle, i u toj ćemo raspravi, u tom razmišljanju ćemo sudjelovati. kako bismo svi zajedno zajamčili e, sigurnost e, naših mreža u Europskoj uniji. Evo sad ću opet dati riječ svojom kolegi. Very uh, Najljepša hvala. Evo možda samo da pređemo sa 5G kibersigurnosti odnosno da predstavimo općenito kako stojimo s time. Dakle, tu se Berek e, i komisija e, imaju jako dobro razvijenu suradnju. No, najprije bih govorio e, kako stojimo sa dodjeljivanjem spektra. Dakle, prije tri godine bila ideja da imamo tri mreže za 5G. Jednu od 750 srednju e, od 650 i visoku od e, još jaču. Dakle, kao što je to uobičajeno, niže mreže su bolje za e, gradove, prigradska područja, urbana područja. Srednja jačina je dobra za visoke kapacitete urbanih područja i jako visoko prometni je važan za područja gdje e, ima velika gustina nasljednosti. Većina zemalja članica počela je konzultaciju za dodjelu od 750 GHz četvrtina radi na tome da se dodjeli e, srednji da im se dodijeli srednji e, radijski spektar. No, malo e, smo spori sa e, ovim od 26 GHz. Samo u jednoj državi članici imamo nacionalnu licencu za 26 GHz, no sve veći broj država članica traži od industrijskih korisnika koji imaju kampuse da dođu razgovarati s regulatorima ili upraviteljima s spektra kako e, koristiti spektar 26 GHz u velikim e, industrijskim kompleksima. Dakle, puno je toga na raspolaganju e, od 26 GHz. I te radiofrekvencije će biti uspješne. Mislim, trebamo još puno toga napraviti sa radiofrekvencijama što se tiče 5 GHz observatorija, sada imamo e, sada je to pokrenuto u e, osam država članica i stvari, ubrza, stvari se ubrzavaju. No, uređaj, nemamo veliki broj uređaja na raspolaganju, tako da Evo, i ovi najpopularniji kao što je Apple iPhone e, još nisu opremljeni time, no svake godine u Barceloni, evo, na velikom sajmu, vidjeli smo da se pokreću neke e, neki uređaj i uvjeren sam da ćemo i u veljači e, u Barceloni vidjeti dakle nove uređaje koji su kompatibilni sa 5G i bit će financijski isplativiji. Što se tiče namjene 5G-a, izvorno imamo dvije stvari. Dakle, u gradovima brže i jače korištenje internetskog prometa. Tu se ne radi samo o roamingu. No, e, ubrzani promet, korištenje dakle, podataka za 1,4 puta. Dakle, stvari idu jako brzo, no i dalje operateri za mobilni internet trebaju naprijediti E, svoju mrežu i uskoro će 5G biti najisplativiji način e, da se mreže koriste na učinkovit isplativ način. Još jedan način korištenja 5 g jeste za ruralni fiksni internet. Dakle, počinje se eksperimentirati s tim, no kao što rekao prije nego što se u industriji počne to koristiti, konektovani, konektirani e, projektirana vozila i tako dalje, to još nije spremno za korištenje 5G-a, to je tek u povojima, još se testiraju neke aplikacije u nekim drugim mrežama. Dakle, vidimo internet stvari koji je sada na 4G, to je nešto što se zove NBIOT. Dakle, nije uvijek tako da konektivnost u industriji ima potrebu za 5G. Puno toga se može koristiti i sa drugim e, i raditi s drugim mrežama. Dakle, pogrešno je e, misliti da 5G rješava sve. Dakle, 5G rješava neke stvari, ali e, neke IoT, dakle Internet of Things, internet stvari, mogu i bez njega. Zatim, Berek, što Berek radi tu? Dakle, mi smo napravili čitav niz studija u zadnjih dvije godine studiju poslovnog modela, 5G, studiju podjela infrastruktura, najboljih praksa. Jedna stvar na kojoj sada radimo tiče se inovacija u 5G ekosustavu. Dakle, sposobiti radiofrekvencije nužno je za 5G, ali možda neće biti dovoljno. Evo samo jedan primjer jednog problema koji bi mogao biti važan, na primjer roaming. Trebalo je puno vremena da roaming dobro profunkcionira na 2G, 3G i 4G, no kad se pređe na 5G, ljudi govore o dijelovima mreže. Dakle, to je način korištenja e, mreže sa e, uslugama koje se bave različitim stvarima. Dakle, jedan, e, jedna, govori se o fetama <laughs> mreže, dakle jedna bi feta mogla biti namijenjena jako brzo prometu, druga promet srednje brzine, treća sporim stvarima, dakle koje, e, aplikacijama koje mogu koristiti slabi internet. Ali kada dođe do roaminga u 5G, onda ćemo morati tu prelaziti s jedne fete na drugu. a pravila za roaming moraju biti takva da se pobrinemo da tome bude tako. Dakle, trebamo vidjeti koje su moguće regulatorne prepreke koje bi mogle biti relevantne za ovo pitanje. Moramo to što prije vidjeti kako bismo u Bereku sami mogli djelovati ili kako bismo savjetovali politi čarima da rješavaju ta pitanja koja mogu e, biti problematična za inovativnost. Mi smo se obratili zajednici, dobili smo već četrdesetak odgovora, što je puno više. Najčešće nam ljudi s Telekoma iz malog broja e, operatera odgovaraju, ali ovo je privuklo puno pozornosti. Dakle, to je studija koja će biti zaključena iduće godine, jako je važna. Govorio bih i o otvornom internetu. To je još jedan regulatorni zakonodavac koji je osnovan prije par godina. Mislimo da je prerano revidirati tu uredbu, barem je tako komisija odlučila. No, neke, neke smjernice o Bereku bi se mogle razjasniti. Evo dvije stvari. Dakle, a, dobro, prije ću kraj. Dakle, dionici su bili zabrinuti glede utjecaja e, uredbe o otvornom internetu i vezi sa 5G. E, to smo razjasni riješili sa, sa besplatnim prometom. A, e, Europa spremna za digitalno doba. Evo, to će biti zadnja stvar koju ću spomenuti. Naravno, nitko neće tražiti da revidiramo kodeks, to treba napraviti sam do kraja iduće godine, no postoji nekoliko aspekata u regulatornom eh, okviru za koje mislimo da bi bilo važno sagledati ih, osobito zato što eh, trošak razmještanja jako je važan. Dakle, ova direktiva uspostavljena je neko vrijeme i donekle teretna, tako da bi se time nova komisija mogla pozabaviti. A isto tako, e, državna potpora, pitanje državnih potpora e, utemeljena je na ciljima od 30 megabita po sekundi, što je dosta stara mjera i možda bilo dobro da se e, uskladi sa mappingom, e, veleprodajom i tim takvim pitanjima. Dakle, to bi valjalo e, analizirati. I evo, bit ću kratak o uređivanju gospodarstva podataka. Mislim da Berek ne traži da se bavi tim pitanjima, ali postoje neke važne praktične stvari koje možemo izvući iz uredbe o telekomu. Dakle, postoje tri, tri, važne stvari, tri važne stvari o štetnom sadržaju i korištenju podataka koje su važne i komisiji državnim članicama i drugdje u svijetu upućeni su pozivi za dodatnim uređivanjem svih e, tih područja. Mislim da praktično govoreći to nije lako napraviti jedan razlog je brzina, inovativnost e, ovih platforma koje je puno brži e, usporedbi sa e, brži od rada regulatora, zatim tu je i stjecanje stručnosti, kombinirane stručnosti koja postoji, a i nacionalni i transnacionalni aspekti. Dakle, Berek bi želio ponuditi institucijama da se bavi ovim pitanjima, mi smo stekli iskustvo analize tržišnih, tržišne, tržišnih ovlasti, sante pravila, dakle, pitanje moć tržišta, e, podaci su usko grlo za budućnost, e, jednako kao što su infrastrukture bile u prošlosti usko grlo. Dakle, svi želimo promovirati prava korisnika i Konačno, bit će također i potreba i za transnacionalnim nacionalnim aspektima i sam Berek pruža e, primjer uspješne mreže gdje regulatori i države članice provode e, zajednički regulatorni okvir i e, ishod je dosta do, kvalitetno usklađen. Evo toliko za sada od mene i vraćam, predajem riječ predsjedniku. Hvala, najljepša hvala gospodine Godfrey, hvala svima na e, odličnom uvodu u raspravu. Sada ćemo imati prvi, e, prvu rundu doprinosa koordinatora koji imaju pitanje za vas. Dakle, evo, predajem odmah riječ vama, gospođo Hvalju, izvolite imati riječ. Najljepša hvala na sveobuhvatnom e, uvidu ulogu Bereka i agencije koja podržava Berek. Puno toga treba napraviti na polju integracije europskog digitalnog tržišta i elektroničkih komunikacija. Imam tri pitanja za vas. To je bila jedna prozirnica 5G. Pitam se koja može biti uloga Bereka u tome da se znači da nećemo imati države članice koje će kaskati za drugima u ovom cjelokupnom postupku dakle razvoja nužnih e, postupaka i tehnologija koji će nas pripremiti za budućnost, e, barem kada govorimo o 5G i e, internetu stvari. Imate li dakle inicijative kojima ćete poticati države da djeluju brže? Drugo, rekli ste da biste htjeli sudjelovati u ekonomiji podataka, no ne želite imati središnju ulogu u tome svemu. Jedan od vas rekao na početku da je jako važno praviti podatke u formatu koji se može višestruko koristiti – Tome nije tako trenutno. Imamo puno podataka koji koriste različite standarde. Imamo podatke koje ne možemo lako koristiti, kojima ne možemo lako upravljati. Dakle, nemaju pravu vrijednost jer nisu višestruko korisni, upotrebljivi. Dakle, što mislite kako uskladiti norme kako bi podaci bili doista stvarno korisni i višestruko upotrebljivi. Zadnje pitanje tiče se potrošača. Spomenuli ste potrošač, korisnike roaminga, no da se također bavite elektroničkim e, uređivanjem jer tu potrošači imaju najviše pritužbi. Dakle, što radite kako bi se e, potrošače stavilo u središte strategije različitih poduzeća koje rade u raznim državama članicama i kako se postarati da e, sektor bolje postupa prema korisnicima, dakle potrošačima. Hvala. Hvala vam, gospođo Karvalju, a sada iz redova SID-a gospodin Nike. Hvala predsjedniče. Imam pitanje koje se tiče postupka e, raspisivanja jednog natječaja. Dakle, prvo, da li je točno da komisija... Evo, tu sam, tu sam. Da li istina da komisija namjerava pokrenuti komunikaciju smjernice za dobavljače kako bi se postarali da države članice u postupku javne nabave imaju bolje da sjećate se priče Huawei-a. Dakle, što vi mislite o tome? Ja sam Rumunj. I nedavno sam čuo da regulatorno tijelo Rumunjske odlučilo odgoditi postupak eh, javne nabave sve dok e, se ne potpiše svojevrsni memorandum e, koji će imati neke pravne, e, pravnu vrijednost. Tu se govori dakle o, uvjetima koje dobavljači trebaju ispuniti i koji će i da se bude selektivniji glede toga koji dobavljač je kvalificiran sudjelovati u 5G postupku javne nabave. Dakle, vidio sam postoje različiti stavovi različitih država članica i jasno mi je da e, Berek želi imati ujednačen pristup različitim postupcima, glede postupka javne nabave, jednakih pravila za sve i tako dalje. Stoga, kako vi razmišljate o tome svemu? Da li mislite da treba uvesti te nove uvjete, imati jednako pravila postupanja za sve u državama članicama kako bi imali istu viziju? Jer postoji jedna tendencija koja je dosta e, problematična. Da li biste mogli malo razviti to pitanje jer e, nemamo za sad pravi odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala gospodin Nika u ime zelenih e, sada. Gospodin Nimisto. Hvala vam e, na e, vašim izlaganjima. Imam pitanje koje se tiče roaminga. Dakle, to je bio veliki uspjeh roaming kao kod kuće. Vidimo vrijednost europske suradnje, no postoje neke zabrinutosti po glede toga svega. Dakle, neki operateri podigli su cijenu domaće potrošnje kako bi, kako kažu, pokrili gubitke koje stvaraju s roamingom u inozemstvu. Dakle, Ovo je nešto što je imalo reperkusije na određen broj članica i operatera. Još jedno pitanje koje se tiče roaminga. Kako mislite da možemo proširiti ovaj sustav? Da li trebamo nešto napraviti konkretno u Europskom parlamentu kako bismo povećali raspoloživost e, usluge potrošačima? U ime sera, gospodin Tošanovski, koji je bio izvjestitelj u ovoj uredbi, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, ja ću govoriti materni jezik. E, Biće bolje za sve nas. E, ja bih v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za před... Dopustite najprije da zahvalim e, na predstavljanju rada Bereka i e, Agencije za potpor Bereku. Jasno mi je da uopće nije jednostavno sagledati sve problematike. Mislim da mnogi ovdje u parlamentu se teško snalaze među svim ovim temama i načinom na koji e, nacionalni regulatori surađuju sa Berekom. Dakle, hvala vam još jednom na organizaciji ovog ovoga. Kao što znate, bio sam izvjestitelj za tu uredbu prošle godine i bili smo u kontaktu čitav niz mjeseci i drago mi je što smo uspjeli pripremiti kodeks uspješno. Imam nekoliko pitanja za trenutnog i budućeg predsjedatelja Dereka. Prvo, Glavno pitanje za regulatore, barem što se tiče provedbe kodeksa, možete nam reći koje su najnovije, stvari. Dakle, kodeks je usvojen, odobren i vidjeli smo da će provedba biti jako složena stvar. Dakle, kako to napreduje. Drugo pitanje. Vidimo s drugim zemljama da je da Berek ne raspolaže dovoljnim financijama. Pokušali smo povećati proračun Bereka, povećati broj osoblja, jer sami ste rekli da su zahtjevi potreba za aktivnostima i radom Bereka će biti sve veći. Dakle, pretpostavljam da svi nacionalni regulatori su, e, surađuju s svojim nacionalnim vladama, no koji su argumenti za jačanje ureda Bereka koji će imati sve veću ulogu u budućnosti. To nam izložite. Treće pitanje, u uredbi o Bereku postoji mogućnost zaposliti također dio osoblja Bereka izvan samog ureda dakle na različitim lokacijama u različitim gradovima kako bi se zajamčilo, zajamčio bolji kontakt sa agencijom. Dakle, to je nešto slično dogovoru koji imaju i druge agencije u drugim mjestima Europske unije. Dakle, što mislite e, o uspostavi malih e, ispostava u drugim mjestima? Dakle, koje su zakonodavne mogućnosti za tako što? A za vašeg kolegu i njegija. Govorili ste o trenutnom sporazumu sa e, latinskim vlastima. Dakle, koji su vremenski rokovi za to što mislite da bi trebali napraviti kako bi se ažurirao taj sporazum? Hvala. Thank you so much, Mr. Hvala vam zastupniče Tošanovske. Evo, ovo su bila pitanja koordinatora. Možete međusobno podijeliti odgovore na ova pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala, evo podijelit ćemo se odgovore. Počet ćemo sa zastupnicom Kavalja. Kako se osigurati da svi budu uključeni u razvoj petke mreže. Govorimo o dodjeli radi o frekvencija, dakle, u državama, članicama. To je važno i kada se govori o pokrivenosti frekvencijama, tu u nekim graničnim područjima dolazi do teškoća, te je potrebno pomoći državama članicama, naročito onima na istoku. Postoje odredbe i u kodeksu kada je riječ o dodjeli radiofrekvencijskih e, pojaseva. Još nismo zatim e, posegnuli, moguće je međusobno se dogovoriti, o tom održavamo i radionice sa stručnjacima iz ovog područja koji su članovi Bereka. da govorimo o dijeljenju dobre, dakle, iskustva, dobre prakse. I nedavno smo održali takvu radionicu. Govorili što se to događa sa pojasem od 26 GHz. Tu su i i neka pitanja koja su upućena, dakle vezano uz mogući utjecaj na zdravlje ljudi i tako dalje. Imamo dakle slučajeve podjele mreže. Berek pomaže i kada radimo, dakle, kada se razvijaju i startupovi koji žele pokrenuti preko gradične mreže, dakle, pružati usluge iz domene interneta stvari, onda pokušavamo kao regulator analizirati dakle, što se događa i ukloniti eventualne teškoće. Pitali ste o ponovnom korištenju podataka. Mi imamo vlastite podatke. Gledamo na koji način ih učiniti dostupnima, Izdali smo izvješće, poprilično opsežno izvješće o pitanju roaminga. Razrađujemo načine da ti podaci budu dostupni na internetu i tako dalje. Potom pitanje vezano uz digitalno gospodarstvo velike platforme na koji način e, omogućiti prenosivost podataka i na taj način ih učiniti pristupačnima, dakle pitanje dozvola, konkurentnost u toj vrsti gospodarstva, pa to će zasigurno značiti nekakve rasprave u budućnosti o toj temi, dakle dodjela frekvencija, pitanja, analogije u zakonskim okvirima. Potom pitanje vezano uz korisnike usluga, dakle potrošače, oni su od ključne važnosti za nas i sve ono što radimo i kada govorimo o konkurentnosti tiče se upravo načina na koju se utječe na krajnjeg korisnika. Dakle, obrazci ugovora o korištenju. Kada korisnik bira između pružatelja usluga, onda želimo da ima na raspolaganju jedan univerzalni format kako bi najbolje usporedio podatke i cijene. Radili smo na tom pitanju i kada je riječ o pristupu tim uslugama osobama s invaliditetom. Jedna od odredbi u kodeksu je i da se sve, da sve države članice trebaju dakle, učiniti sve što mogu da razviju. Dakle. I odgovarajuće široko pojasne mreže i slično. Potom što na koji način razvijati pokrivenost mrežama za krajnje korisnike, kako objasniti korisnicima što je dobra pokrivenost, e, srednje dobra pokrivenosti, tako dalje. U tim slučajevima su operateri često vrlo optimistični. Berek je također tu odradio svoje istraživanje i da, pokušavamo dakle te informacije priopćiti krajnjim korisnicima. E sada bih nakon ovog pitanja prepustio odgovore kolegama, ali prije ću odgovoriti zastupniku Tošenovskom. Vi ste uputili pitanje o našem uredu, o našem osoblju. Mi smo prošle godine u ovo doba predložili povećanje broja zaposlenika u uredu Bereka. Mi smo najmanji, najmanja od svih evropskih agencija. Jedan od problema koji je s tim povezan jest da imate minimalni broj djelatnika koji morate imati da biste djelovali u skladu sa financijskim propisima. Imamo djelatnike koji su previše uključeni u administrativni dio posla umjesto da se bave konkretnim problemima Predložili smo da se zaposli još 14 novih djelatnika. Do, omogućilo nam se da zaposlimo dvoje. Što se tiče tog pitanja, mi smo u mogućnosti koristiti, zaposliti ljude preko ugovora, zaposliti djelatnike na terenu, stručnjake i onda je to dosta nezahvalno zato što vam se djelatnici stalno mijenjaju, a postoje i neke aktivnosti koje onda tako zaposlene osobe ne mogu raditi, ne mogu se uključiti u to zbog svoje vrste ugovora. Željeli bismo imati više stalno zaposlenih, a manje zaposlenih preko ugovora. To je zasigurno povezano sa pitanjima proračuna i ušteda da zasigurno ne spada u našu nadležnost, to je puno šire pitanje. Bismo li trebali imati neke manje urede, primjerice ovdje u Briselu i slično. Način na koji mi radimo jest način da glavninu posla obavljaju stručnjaci i mi onda podupiremo te stručnjake u njihovom radu. Dakle, puno sastanaka se održava u Briselu. Dosta vremena provodim i sam ovdje. Mislim da dosta dobro komuniciramo sa komisijom i sa drugim agencijama. Mi smo se bavili tom idejom da otvorimo ured, ali to trenutno sada nije prioritet. Razgovarali smo i sa latvijskom vladom o tome. Vidjet ćemo kako će ti razgovori završiti. Oni su još u tijeku i ne znam hoćemo li se baviti mogućnošću otvaranja ureda u Briselu. Evo izvolite da predaću riječ e, kolegama. Hvala ti Jeremy. Evo gospodine Tošanovski, hvala vam na vašem e, pitanju. Vi uvijek podržavate rad našeg tijela. U novoj uredbi o Bereku imamo dvije godine vremena da se dovrše pregovori sa latvijskim vlastima. Dakle, oni su započeli u prosincu 2018. Prva godina se koristi dakle, za ocjenu stanja Menadžment je usvojio mandat, tu su zadani ciljevi, to se napravilo na proljeće, a latvijska vlada zaključuje sličan dokument, dokument dakle, koji će iznijeti svoje stajalište, koje će se također baviti pitanjem našeg sjedišta i to bi se trebalo evo uskoro usvojiti u drugoj godini rada će se dovršiti sporazum o sjedištu. Smatramo da će to biti dovoljno vremena za to. Imamo veliku potporu od službi Europske komisije, naročito od glavne uprave Connect. Pitali ste o mogućim područjima, dakle gdje bi se taj ugovor o sjedištu mogao poboljšati. Prvo, dakle, sama zgrada. Ona nam je dodijeljena prije deset e, godina pod određenim uvjetima. To bi se trebalo možda ponovno osvježiti. Potom status agencije. To je uvijek veliki izazov e, za državu članicu. Dakle, riječ je o primjeni sedmog protokola ima tu, to je dosta složeno pitanje, primjerice naknada PDV-a i slično. Treće, status zaposlenih, dakle pod istim protokolom broj 7, status zaposlenih, njihovih obitelji, to su dosta specifični uvjeti koje država članica mora ispoštovati. Tu također vidimo neke izazove, ali vidimo i dobru volju koja postoji na obje strane da se to riješi. Uvjereni smo da će za to biti dovoljno vremena da se to sve uredi. Evo kako mi kolega ovdje šapće. Također, Evropska škola je važna za integraciju osoblja i to je također pitanje koje treba biti uključeno u dogovor o sjedištu. Hvala, evo, ostala su još tri odgovora zastupnik Nika. Pitanje kibersigurnosti. Proljeće je komisija izdala preporuke dakle da sve države članice treba provesti procjenu rizika. Tu smo dakle dovršili studiju gdje su svi ti podaci objedinjeni i sada smo u fazi rasprave. Komisija je izradila izvješće, a sljedeća faza su i ovaj toolbox, dakle set instrumenata. U tome sudjeluju nacionalni regulatori, a neki od nas su aktivni u ENISI, pitanje sigurnosti ulaze dakle u područje nacionalne nadležnosti, te kada je riječ o usklađivanju, mi bismo htjeli vidjeti jedan blaži oblik usklađivanja, o tome se sada raspravlja, dakle da učimo jedni od drugih da se međusobno informiramo o odabiru politika vezano uz e, sektor kibersigurnosti. održane nedavnoj konferencija na tu temu u Poljskoj. Imali smo velik odaziv zainteresiranih iz svih država članica pa i iz institucija. Svi su svjesni onoga što se događa u tom području, što bi se moglo dogoditi sa uvođenjem mreže 5G, interneta stvari. Dakle, povećava se e, broj korisnika, broj dionika, radijski, e, radiofrekvencije i to znači da se treba zajamčiti odgovarajuća razina sigurnosti. Dakle, da biste mogli koristiti ove sjajne uređaje u skladu sa njihovom namjenom. Ne želite pritom ulaziti u nepotrebne rizike. A o svemu tome se treba promisliti prije samog konkretnog lansiranja usluge. Mislim da Berek tu neće preporučivati određene proizvođače ili sustave Ono što možda možemo učiniti je podijeliti dobru praksu kada su u pitanju procedure, modeli ocjene, rizika, rukovanje povjerljivim e, podacima, opremom. Dakle, na koji način ćete omogućiti ljudima da imaju pristup opremi? Mislim da Berek nije taj koji bi trebao izdavati preporuke. Naročito kada govorimo o mrežnoj opremi, mi kao regulator nemamo e, tu stajalište o tome da sugeriramo operaterima čiju bi opremu trebali koristiti. To je doista e, jako teško određivati ukoliko ne radite za tu konkretnu tvrtku. Potom nekoliko stvari o roamingu. Imali smo e, izvješća o rastu cijena u domaćem prometu. E, jako je teško utvrditi s čim je točno povezan taj rast cijena. Mislim da možemo zaključiti da je ovo e, dosta dobro zakonodavstvo i mi ćemo nastaviti promatrati što se događa na tržištu. Sljedeće izvješće će nam reći dakle, što, je, što, što se događa na tržištu 5G. Hvala lijepa. Imamo još tri zastupnika koja žele uputiti pitanje i 12 minuta da dovršimo ovu raspravu. Dakle, nećete imati previše vremena za e, odgovore. Evo, započet ćemo sa zastupnikom Kelijem. Hvala i članovima Bereka na njihovim izlaganjima. To je bilo jako zanimljivo. Imam za njih dva pitanja. Prvo se tiče povezivanja. Što je sa tim pitanjem na razini Evropske unije? Potom roaming, e, uspješna priča za parlament, uspješna priča za odbor ITRE i kolegicu Pilar de Castillo. Jako bi me zanimalo na koji način je ukidanje roaminga utjecao na, na prihode tvrtki. Također ste rekli da je došlo do smanjenja korištenja. Zanima me kako to objašnjavate. Te koje su koristi od toga imale male i mala i srednja poduzeća. Hvala lijepo. Izvolite. Što je sa vlasništvom nad podacima? Kada će biti gotova analiza tehnologije 5G. To je, to jako sporo ide, ne bih htjela da se na to predugo čeka. Potom široki pojas e, za sve. Jeste li analizirali što se događa na tržištu? Sjećam se da smo imali situaciju da nisu sve zemlje bile spremne za to. Nedavno sam čula da Kina može tako nešto provesti u nekoliko dana, ali zanima me imate li informaciju o tome mogu li naši operateri tu tehnologiju pružiti u roku od nekoliko dana. Potom, da se nadovežem na ono što je kolega Nika rekao vezano uz kibersigurnost. Bili Berek mogao predložiti nešto za unutarnje tržište. Biste li se mogli pozabaviti, ukoliko recimo imate jedan problem sa mrežom, jedan dio mreže koji ne funkcionira, da se ona isključi, da bi li se to moglo provesti u praksi, dakle da izolirate jedan dio mreže ukoliko je on e, problematičan. Thank you. Hvala. Evo, govorit ću na španjarskom. Hvala na vašoj prezentaciji u kojoj ste govorili o, o tome e, kako će se e, dakle dodjeljivati e, mreža za 5G i spektar frekvencija za 5G koji bi išli od 3,5 i 4,8 GHz s obzirom na to koliko je to važno za internet e, stvari, mislite li da države članice trebaju identificirati spektar koji je potreban za e, industrijski sektor, jer e, spektar identifikacija spektra, frekvencija biti će nacionalna nadležnost. Gospođa Toja, izvolite. Zastupnica Toja. Grazie. Sono qua. E voglio molto, molto breve... Evo, samo kratko jer nisam čula prvi krug pitanja. Roaming, čula sam vaš odgovor. Iskreno čini mi se da ste ovako odgovorili malo na brzinu, vjerojatno zbog ograničenja u vremenu. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni, bila sam izvjestiteljica u Sjeni koja je dovela do ukidanja eh, roaminga, pa bih htjela da na to obratite veliku pažnju. To je jedna od najrelevantnijih stvari koje smo u očima građana uopće napravili kao Europska unija. I trebalo bi spriječiti svaki pokušaj da se zaobiđe e, taj propis donoseći nekakva strana, nekakva, čudna povećanja cijena. Pa od prvog dana smo vidjeli ovu neku restriktivnu definiciju zemlje prebivališta, imate ovdje slobodu kretanja i tako dalje, opet se to zaziva. u ima li vremena za jedan Ukoliko nema vremena za precizan odgovor, htjela bih samo da kao Berek obratite pažnju na primjenu ovog propisa koji je bio izuzetno važan za Europsku uniju i ne smije se ugrožavati ovakvim eh, manevrima na tržištu. Hvala. Evo, eh, gospodine Godfrey, imate pet minuta. Siguran sam da ćete uspjeti u pet minuta zaključiti E, ovaj dio sastanka. E, da, evo što se tiče e, budućnosti ovih, u budućnosti će biti vrlo važna ova povezana i autonomna vozila i smatramo da se ovdje neće raditi o revoluciji što se tiče konektivnosti autonomna vozila morat će e, funkcionirati i tamo gdje nemamo konektivnosti ili gdje postoji 3G, 4G, ali isto tako i 5 e, e, Naravno da automobilska industrija neće proizvoditi automobile za područja gdje postoji 5G i nijedna druga. E, tako da e, svakako e, automobilska industrija ne ovisi o tome hoćemo razviti 5G ili ne i u kolikoj mjeri da bi razvila takve automobile. Što se tiče dakle roaminga, to je nešto što je e, koristilo svima, e, kako e, tvrtkama, tako i poduzećima. Što se tiče 5G, široko pojasna mreža za sve, to još uvijek naravno ne postoji svugdje u Europi. To su činjenice u nekima u nekim dijelovima Europa imamo e, stvarno e, takve, pristup takvim mrežama svugdje, u drugim dijelovima Europe to nije slučaj. E, stvarno pokušavamo stvoriti uvjete govoreći sa komercijalne strane, ali potrebna je i potpora država, e, članica e, i institucija kako bi stvarno svaki građan Europe imao pristup takvoj širokopasnoj mreži. A sada e, ovo pitanje industrijske svrhe E, i e, spektra. Što se tiče ovih e, spektara od kojih bi neki bili, frekvencije od kojih bi neki bili sačuvani i samo za industriju, o tome svakako puno razmišljamo. Pitanje Njemačke koja neke sektore e, u frekvenciji 3,5 e, želi staviti sa strane. To stvarno ovisi o posebnim e, uvjetima u Njemačkoj vi ponekad e, imate učilišta koja su e, velika kao mali grad, ali to kod mene nije slučaj, tako da mi jednostavno nismo razmišljali o tako nečem. Dakle, situacija u državama članicama je doista različita i e, postoji svakako razlika između mobilne industrije i industrijskog sektora. Industrijski sektor za svoje kritične i implikacije od kritičke važnosti ne želi se e, zapravo osloniti na to. Evo, hvala i možete sada zaključiti. Ostane mi minuta i pol. E, ja ću odgovoriti na tri pitanja. Operativni profiti. Vidjeli smo e, da se sve više Vidimo zapravo da je time što se e, više koristi više podataka da se je to kompenziralo e, gubitak odnosno na roaming. E, ne bismo trebali imati nacionalne odluke, odnosno odluke na nacionalnoj razini u odnosu na spektar e, frekvencija 5G za industrijski sektor. Nije Njemačka jedina kao tako razmišlja i mi tako razmišljamo. Što se tiče konkurentnosti, mislimo da bi bilo dobro da imamo e, različite dobavljače na tržištu. Imali smo e, sa svim pružateljima usluga vrlo tešku pregovore bilo bi dobro da postoji e, izravna dostava e, spektra nekih frekvencija za industriju. Što se tiče kibernetičke sigurnosti, ponovno se postavilo pitanje u vezi s tim što mi radimo. Ono što mi činimo, to e, je da gledamo kakvi su postupci, za eh, ažuriranje mreže, šifre, koda u sustavu. Eh, problem se vrlo često pojavlja upravo kod eh, ažuriranja sustava trebamo imati dobar sustav e, o prijavi incidenata. E, to je nešto što smo naučili u praksi. E, dakle, to su ta načela za razvijanje bolje kibersigurnosti. Hvala gospodine Godfrey, gospodine Šlobrom, gospodine Laslo Evo, nemamo e, više puno vremena, ali vi ste odlično obavili svoj dio posla i ispoštovali vrijeme koje smo imali za nas. Želim vam puno e, uspjeha u danjem radu i hvala što ste bili s nama danas. So Posljedna točka dnevnog reda danas e, razmjenja stajališta predsjednikom Europskog vijeća za e, istraživanje gospodinom e, Jean-Pierre Bourguignonom, dakle predsjednike ERCA, a s nama će biti i Antje Bošis koja je direkt instituta Alfred Wegner. A razgovarat ćemo dakle o, bioraznolikosti i e, klimatskim promjenama, odnosno učinku. I dakle, evo sada dolazimo do drugog Eh, isteka vašeg drugog eh, mandata eh, vi ste se bavili u sklopu ERCA obzorom Europa i neovisno istraživanje u tom pogledu. Možete nam reći što smo naučili, kako možemo e, e, poboljšati e, dakle dodjelju sredstava i financiranje inovacija i istraživanja na razini Evropske unije. I to ćemo čuti od vas, gospodine Burginjon. A vi, gospodin Bojtis, možete nam vi reći kako je vama pomoglo, kako vam istraživanje pomoglo naći inovativna rješenja za ove izmjene e, u, e, e, koje su pred nama. Imamo sat i 15 minuta za ovu točku dnevnog reda. I sada mi je zadovoljstvo dati vam riječ, profesore Burginjon. Hvala što ste s nama. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniku ITRA, gospodine Petersonu, članovi parlamenta. Velika mi je čast bila biti predsjednik ERC-a znanstvenog odbora i to od siječnja 2014. već gotovo šest godina od samog početka kada sam dolazio ovdje e, pred vas, predstavio sam se i rekao sam vam koji će biti prioriteti RCA e, i to još u veljači 2014. godine, a od tada sam redovito dolazio u parlament i e, razgovarao s vama. Ovo što mogu reći to je da vaš interes za europsko e, istraživanje i znanost je uvijek postojao, nikada nije prestao i e, bila je od odlučne važnosti za nas. Tako e, da bi sada, kako bi se ovo stavio u perspektivu, trebalo se kao prvo zbog čega je osmišljen ERC. Dakle, 2007. godine je Fotis Katastav, koji je prvi predsjednik Ercera a održao jedan govor kako bi pokrenuo e, cijeli ovaj e, događaj. To je bilo 2007. godine u Berlinu. Gospođa Angela Merkel bila je prisutna, a poruka je bila vrlo jednostavna i vrlo snažna, a potpunosti e, usklađena sa onim na čemu je tada radila znanstvena e, zajednica. Pitanje e, koja je komparativna prednost Europske unije u budućnosti. E, imamo stanovništvo koje je stari E, i imamo ograničene prirodne e, resurse. Dakle, investicija u istraživanje nije više samo izbor. To je samo jedini izbor koji je pred nama. E, jer puno toga se promijenilo od 2007. godine. Nažalost, ne u boljem smjeru. mislim da je sve ono što je tada rečeno E, i dalje vrijedi danas. Dakle, u odnosu na mnoge dijelove svijeta, danas je Europa e, bogatija i nudi bolju kvalitetu e, života, ali ne zbog toga što nas ima puno ili zbog naših prirodnih resursa, već zbog naše tradicije, evropske tradicije koja datira još od prosjetiteljska da da tražimo racionalna objašnjenja, e, da e, stvaramo znanje, znanje koje je nama korisno i da e, odvojimo korisno od beskorisno. I jedno izvješće OECD-a je, se upravo bavi inovacijskom strategijom za budućnost koja kaže dugoročno financiranje za istraživanje koje pokreće znati želja treba zadržati. Jer to je bio izvor mnogih e, inovacija u prošlosti i imalo je veliki učinak na e, društvo. E, evo to vrlo jasno vidimo u radu sa umjetnom inteligencijom. Danas e, vlade i e, različite tvrtke su ponosne zbog toga što su to financirale, financirale takvo istraživanje. Međutim, istraživanje je počelo puno, puno ranije, već u 70 godinama pa sve do kasnih 90. godina. A 90. godina je skoro potpuno nestalo. E, radi se e, o e, pionirskom istraživanju i uspjeli su postići nešto tek danas 30 do 50 godina kasnije. Rezultati ovog istraživanja i ovog rada vidimo i to u svakom pogledu utječe na, naš, na naše društvo. Izuzetno je važno e, da e, danas i nastavimo raditi na istraživanjima. Ne smijemo zaboraviti da su e, znanstvenici dugo radili na tome i dugo rade na dosjejima kako bi objasnili o čemu, e, u koliko mjeri je to relevantno e, za e, naše građane. U vrijeme klimatskih promjena, zahvaljujući ogromnom broju podataka koji proizlaze iz znanstvenih studija, danas znamo da trebamo pristupiti problemu na drugi način. Tako da evropski građani moraju E, znati što se radi na znanstvenom području. Upravo zbog toga e, je važno da damo prostora onima koji imaju kreativan um e, i koji se bave ovim nevjerojatnim poslom. ERC e, je dokazao u mnogo navrata da je e, upravo e, on najbolji instrument da stavi Europu upravo da od Europe napravi predvodnicu istraživanja. To proizlazi iz Lami, izvješća iz 2017. godine, opet citiram, ERC je e, prepoznat kao globalni lider e, iz uzvrsnosti e, istraživanja. Imali smo veliku podršku Europske komisije ERC-u i to je sigurno bilo od odlučne važnosti za djelovanje ovog tijela koje je postalo sve više profesionalno i sve relevantnije za znanstvenu zajednicu. ERC ima vrlo veliki potencijal za, e, koji je koristan za mlade istražitelje u Europi. Od 2007. godine ERC je e, dao nagrade e, i stipendije ogromnom broju mladih istražitelja, 9500 iz 800 institucija. Dvije trećina od njih njih su počeli raditi u zajedničkim timovima i mnogi od njih kažu, i ovdje citiram, ERC je upravo promijenio e, moj život. Radi se tu od 700 tisuća e, ljudi koji sudjeluju u e, tim e, timovima i više od 50 tisuća studenta na doktorskoj razini, a najveći rezultat erc dolazi upravo iz projekata koje on financira i koji imaju vrlo veliki učinak na društvo. 7%, puta više šanse ima e, da će znanstvenik koji je dobio financiranje od ERC-a e, biti citiran e, i nalazi se u 1% onih koje se citira najviše. Mogu vam dati puno primjeraka ovih naših, primjera ovih naših subvencija i uspješnosti istih. E, radili smo e, u korištenju e, novih materija, grafina, razumijevanja sustava starenja, regulacije gena, genetike, imunnih odgovora imunog, imunitarnog sustava. E, e, puno toga smo postigli i imali smo e, velike uspjehe. Evo, ranije ove godine upravo su naši znanstvenici radili na, uspjeli dobiti prvu sliku crne rupe u e, e, listopadu e, jedan od naših studenata je dobio Nobelovu nagradu ovog puta u znanosti i medicini zbog što se dakle u odnosu na fundamentalno istraživanje za borbu protiv velikog broja bolesti. Dakle to je samo jedan od primjera. Imali smo isto tako i kratkoročne e, učinke. E, e, u RC je uspostavio proof of concept scheme za 2011. godinu što omogućuje istraživačima koji rade za ERC da uspostave čitav niz novih tvrtki. E, što se mene tiče, meni je doista veliko zadovoljstvo što sam imao prilike da e, e, doprinesem, ovoj važnoj vodećoj ulozi europskog istraživanja. 2014. godine moj prioritet je bio da održim ovu visoku razinu procesa izbora kandidata za ERC i ovdje se radi o vrlo e, velikom e, poslu. ERC prima svake godine 10.000 prijedloga, treba ih e, procijeniti i svake godine imate više od tisuću znanstvenika na vrlo visokoj razini koji rade u tim panelima. Imamo i naravno one koji daju preporuke i njihove preporuke su vrlo važne. sorry. When I took Kada sam 2014. E, e, počeo s radom, mislio sam da e, mogu raditi na tri stvari. Kao prvo, rodna ravnoteža i tu smo postigli puno toga imamo plan ERC za jednakost rodova i sada mogu reći da sada imamo apsolutno jednaku zastupljenost žena i muškaraca 2014-2019. Drugo, radili smo na tome da osnažimo e, sudjelovanje e, mladih e, u ERC projektima već nekoliko godina imamo e, schemu ERC-a e e, za posjet suradnika i posjetio sam sve države članice osim jedne, posjetio sam znanstvenike. Proteklih mjeseci bio sam u dva navrata čak u Polskoj, u Bugarskoj, Mađarskoj, ali čak i u Srbiji. A idućih tjedana posjetit ću Mađarsku, Sloveniju i druge zemlje. Znamo da još puno toga e, treba učiniti, ali od 2014. godine e, znanstvenici e, koji su u Sloveniji, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Portugalu, Grčkoj su puno uspješnije. Od 2014. godine čak je i Malta, Rumunska i Srbija su dobili stipendije. Treće, htio sam poboljšati globalnu globalno zanimanje e, za ERC e, e i moram reći da sada surađujemo sa cijelim svijetom, Koreja, Argentina, Afrika. Sve je to važno kako bismo nastavili s radom. Mi ćemo nastaviti naravno raditi transparentno i prilagođavati se. Međutim, imam jednu stvar želim, a to se odnosi na veliki broj e, odličnih prijedloga koje jednostavno ne možemo financirati svake godine. Od početka obzora 2020 koji je počeo 2014. godine svake godine e, primamo od 350 do 630 projekata koji su fantastični, odlični, ali jednostavno ih ne možemo e, financirati jer nemamo dovoljno sredstava zbog toga. Tu se radi o velikom gubitku za nas. Ako bismo uspjeli doći do 15%, to bi stvarno bilo fantastično. E, scale up, dakle, to je ključna riječ e, za e, postići tako što, evo, da bih zaključio, zahvalit ću vam još jednom na ovoj prilici koju ste mi dali, da vam nešto kažem o radu RCA. Moj profesor Mauro Ferrari koji će preuzeti predsjedanje od 1. siječnja 2020. ima puno posla pred sobom. E, svi e, znamo da e, treba raditi na proračunu, to će biti teško i treba stvarno se zalagati za opstanak ERC-a. Europski parlament je branio ovaj ambiciozni proračun od 120 milijardi eura i možete biti sigurni e, da e, mi radimo na budućnosti, na budućnosti ljudskih građana koji onu e, zaslužuju, a to ne možemo postići bez vaše pomoći. Tako da se nadam da ćemo zajedno uspjeti naći sve načine da uspostavimo ovu održivu Europu, Europu od sutra. Hvala vam. Gospodin Burginjo, sada profesor Anče. Profesor Canče, jesam li dobro izgovorio vaše ime? Ispravite me. Imamo li mjenjač za slajdove? Eh hvala. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu iskoristiti svoje vlastito istraživačko iskustvo, profesionalno iskustvo kako bih e, pojasnila kako se istraživanje u Europskoj uniji razvija i kako se mijenjaju stvari. Dakle, arktička klima je u pitanju. Ja sam dobila, e, dakle, ja sam korisnica e, RC-ove stipendije. htio sam vidjeti koje su E, bakterije e, u najhladnijim oceanima na svijetu. E, u svakom slučaju htio sam pomoći vidjeti koji su mikrobi koji upravljaju našim okolišem, ali do sada nismo znali koji mikrobe apsorbiraju ugljični dioksid. Dakle, 2012. sam bila na artičkom e, ljetu, bio sam na području koje niko nije proučavao, dubokomorske bakterije na sjeverno, sjevernom polu i to je promijenilo puno toga za mene i moj tim jer smo vidjeli veliko povlačenje e, e, leda, topljenje leda i ta studija u bakterijama je jako bila relevantna. Tu sam s prvenstvom bavila pitanjem Arktika. Sad više neću se osvrtati na prošlost, već ono što smo napravili. Htjela bih e, otići korak u budućnost i vidjeti kako individualna znatiželja i izvrsnost se po, povezuju sa istraživanjem za budućnost. Dakle, htjela bih podnijeti izvješće o misiji koja je u tijeku sada koju provode e, europske i međunarodne snage. To je misija Mozaik. Od vidite početkom godine ova misija je e, kvalificirana kao mogućim najvećim iskorakom međunarodne znanstvene zajednice za cijelu 2019. godinu. Što je bilo posrijedi? Dakle, evo, dajte si par trenutak, molim vas, da se zamislite na sjevernom polu i pitate se, razmišljate o europskoj e, konektivnosti sa e, tim područjem, dakle razmišljate o vremenu, klimi, no Artik je također i regija transporta, zapošljavanja, promjena, zato što se klima i led <laughs> toliko mijenjaju. Dakle, imamo e, druge ledolomce, i trebam, proučavamo već zadnjih 27 godina kako e, zima tamo funkcionira. Dakle, kako će doći, do, kakvih će promjena doći u zimi i ljetu na Arktiku. Takva pitanja još do sada nisu postavljana i istraživanja nisu provođenja s novim modernim infrastrukturama i tehnologijama. Ovdje vidite istraživače različitih podrijetala, e, starosti koji udružuju svoje instrumente sa e, tim ledolomcem da i proučavaju dakle led i mjere sve što se da mjeriti. Suočeni smo sa ogromnim logističkim izazovima e, i, znanosti i preživljavanja. Ali ovi podaci pružit će informacije generacijama i moći ćemo shvatiti koju, koju ulogu ima Sjeverni pol za, za nas, za našu atmosferu, za klimu. Tako da sam jako posljednostna na to što svi ti ljudi su proveli tu najveću misiju ikada i bavili se najurgentnijim pitanjem današnjice. Dakle, kako oceani polarna, polarna područja definiraju budućnost života na planeti Zemlje. Misija je započela 20. rujna tekuće godine i brod je sada zamrznut u ledu i kreće se zajedno sa ledom i, i misli se da će preći cijeli sjeverni pol i kroz duboki led, bit će dakle kampiranja i drugih e, posjeta grupa znanstvenika. Dakle, sveukupno 600 ljudi će sudjelovati u ovom e, velikom projektu i postavljat će se pitanje poput e, mog pitanja koje se ja postavljam, dakle kako se Arktik mijenja, što to znači za život, za geosferu, za oceane, za kemiju Arktika, atmosferu i na kraju i za šablone mora vremena ova misija nam bila moguća, a da pritom brojne europske zemlje i mreže e, nisu e, sudjelovale u radu na ledolomcu. Dakle, u biti Europa vodi sada u trenutnom e, programu obzor i Mreža ledlonomaca nam također omogućuje da, da brzo e, reagiramo. Ovdje vidite srž izvrsnosti kojim raspolažemo u Europi za te izazovne e, regije e, rada na polarnom području. Ovdje vidite mlada lica znanstvenika koji dolaze iz Europe i drugdje oni mogu koristiti škole, stipendije, fond financiranja, mogu raditi svoje doktorate, započinjati svoje karijere, tako što će sudjelovati u jednoj od tih misija o kojima ćemo zauvijek govoriti, jer podaci koji će se izvući i kalib E, napravljeni su i kalibrirani tako da će se tu razvijati znanstvena kultura i e, imat ćemo otvoren pristup podacima. E, to će mijenjati živote, oni su svjesni toga i veliko mi je bilo zadovoljstvo razgovarati s njima kada smo pokrenuli ovaj projekt u rujnu 2019. Dakle, skoro prije dva mjeseca. Evo, to što vidite mjesto gdje sada brod nalazi, vidite lica sretnih znanstvenika, u biti ne vidite koliko su sretni jer su smrznuti, barem tako izgledaju. I evo, to je ilustracija europske izvrsnosti i međunarodne suradnje. Kada smo tamo na polarnoj zimi, svi izgledamo isto od kud god dolazili, jer u potpunosti smo pod snijegom i smrznuti. No, E, radimo na toj zajedničkoj misiji, jer e, arktičko područje je novo područje, nova sfera koja ide on kraj radoznalosti. Dakle, to je jedna od tih, e, jedno od tih područja koje, o kojima se vode geopolitičke rasprave koje će definirati buduće, budućnost zapošljavanja i mijenjaju budućnost i prošlost e, četiri milijuna ljudi koji tamo žive, to nije pustinja, dakle, a opet i dalje još ništa ne znamo o tom e, bazenu Arktičkog oceana koji ćemo istraživati u narednim godinama. Mi dijelimo informacije, dijelimo priče, e, narative zdravstvenika, jamčimo i pružamo pristup tom području svakodnevno, imamo komunikaciju, filmove, medije, vijesti koji samo rade kako bi se dokumentiralo e, što se radi na Artiku u narednim e, godinama i desetljeća. I dopustite da vam kažem da evo, ovakva vrsta korištenja resursa kako bi se e, probilo, to se radi da kako bi se probilo granice znanja. To je naš DNK, možda to ne znate, ali evo, našli smo dokaz povijesti istraživanja polovnog područja iz e, brojnih europskih zemalja. Bilo je neko vrijeme kada su svi htjeli biti tamo u tim novim regijama, nepoznatim područjima planeta e, Zemlje. E, ljudi su htjeli vidjeti što nam, kakve nam resurse nude ta područja. Dakle, Fritjof Nansen eh, je to radio u 19. stoljeću, dakle, htio je da fizičari se ujedine i govorio je kako će za stotinu godina ljudi htjeti znati koliko je bilo hladno i zato je mjerio između oslog i temperaturu. I to je apsolutno ispravno bilo, jer mi sada kalibriramo sve svoje instrumente da vidimo kako i zašto se Arktik tako zagrijava zimi. Dakle, sada je tri do četiri puta i više se zagrijava nego što se to dešava um, drugdje. Dakle, dio ovog istraživačkog projekta izvrsnosti tiče se održivosti planeta i budućnosti ljudi, čovječanstva. Dakle, mi predstavljamo tehnologiju i znanje svugdje. Napredujemo zahvaljujući tome, zahvaljujući Europi veliko. i dogovorili smo se o moratoriju o ribarstvu na centralnom Arktiku, e, zaštiti koralnog područja. S druge strane, postoje neke prijetnje za koje uopće ne znamo kako ćemo se nositi s njima. Na primjer, permafrost, e, ogromni permafrost koji se topi Pi, dakle, zagađenje, onečišćenje, plastični otpad, e, to je nešto o čemu jako malo znamo. Mi znanstvenici smo rekli da ne možemo dovoljno brzo e, istraživati i raditi koliko brzo se odvijaju promjene. Evo do kraja imam još dva, tri e, slajda. Dakle, reću vam što smo observirali. Dakle, od temeljem naših današnjih observacija poboljšat ćemo način na koji će e, utjecati polarni sustav na razvoj naše klime. Evo, u prošlosti je bila još jedna divna polarna misija koja se financira iz tekućeg programa i budućeg programa, a to je bušenje najstarijeg leda na Arktiku kako bi se sastavila cjelokupna povijest e, čovečanstva glede varijacija učnog dioksida i Ovdje vidite ova crta gdje smo sada, 420 ppm CO2 i vidite prije industrializacije, dakle kakva je situacija bila. Dakle, u e, tijeku ljudske evolucije nikada nismo imali koncentraciju CO2 u atmosferi poput današnje. Ako se vratimo u prošlost, ako temeljem toga predviđamo budućnost, a tu je ova žuta linija koja označava temperaturu, koja označava ljudski razvoj e, na svijetu, vidite budućnost koja je nepoznata, koja je pred nama, ovisno o tome kojim ćemo putem energetskog sustava e, ići, a vidite tu isto tako i i Tu se treba vratiti u prošlosti kada smo imali 420 e, e, ppm CO2, moramo se vratiti 3 milijuna godina unatrag kada je razina mora bila 20 metara viša, puno manje bilo leda na polovima, dakle takva je bila prošlost i treba će sva znanost i sva politička volja u Europi da se to riješi. Dakle, evo ovo malo potovanje kroz moje i naše istraživanje i za ciljima da se vas potakne da razmišljate o, o našoj budućnosti tako što ćete podržati znanost, biti ujedinjeni za znanosti. Dakle, ovo su, ovo je grafikon koji pokazuje dakle, put kojim smo krenuli razvoj, razvoj temperature i energetski sustav. Ja vam samo mogu reći da će znanost voditi put i apsolutno je nužno e, reći si da je znanost dio budućnosti Europe. Uz to zahvaljujem vam na pozornosti i nadam se da ste uživali e, u, da uživate u ovom e, pogledu polašterna i polarne noći, dakle lomca polašterna i polarne noći od prije par dana. Najljepša hvala na ovom uvodu. Sada imamo prvi, e, prvu rundu koordinatora koji se javljaju. Gospodin Karvaljo, Izvolite, imate riječ. Thank you <clears throat> Burginjo. Hvala vam najljepša profesore Burginjo na vašem dolasku i hvala vam na cijelokupnom vašem radu posvećenom RC-u i možemo smatrati, barem po mom mišljenju, da su RC i Erasmus eh, vjerojatno dvije najveće europske uspješnice Dan ste pokazali kako ste odlične rezultate napravili glede objavljivanja stručnih radova, unapređenja znanja i znanosti. To je nešto što možemo i trebamo biti ponosni. No, sada prilazimo zaključnim, zaključnom razdoblju obzora Europe i trebamo vidjeti što se može poboljšati. Ja bih vas pitala, ja bih vam poslala dva pitanja. Prvo, rezultati koji su proizašli iz rada RCA da bi mogli biti bolje integrirani u druge dijelove obzora. Ovdje konkretno, konkretno mislim na društvene izazove i misije, buduće misije ili budući EIC. Vidim da postoje projekti u drugim dijelovima obzora, sada obzor 2020, i koji ne koriste model, koncept i znanje koji, su, koji se razvija, razvijaju u rc Tako da ne postoje neke poveznice, a upravo se borimo već nekoliko godina na tim horizontalnim poveznicama između okvirnih projekata no u svakom slučaju mislim da trebamo nastaviti raditi na tome jer C je jako važan eh, jako važno tijelo koje hrani eh, svojim radom druge. Vi obavljate fantastičan eh, rad, znanstveni istraživački rad, to je ponekad više primijenjeno, mišljenju ponekad je isu više namijenjeno primjenjenom tehnološkom razvoju. a da se prethodno ne e, zajamči tehnološki istraživački temelj e, koji, na kojem to treba biti sve, e, sve počivati. Sada o stopi uspješnosti, vi ste, vi ste govorili plus 8% ili nešto tako izvrsnosti E, koje treba financirati, a koji ne raspolažu sa dovoljno sredstava. E sad, realno gledano, vi straže povećanje proračuna, mi ćemo dati sve od sebe da se on poveća, no povećati proračun e, obzor Europe bit će jako teško, bit će jako teško da uspijemo financirati sve vrhunske prijedloge koje ste, na koje su ukazali u e, Europskom istraživačkom vijeću erc Dakle, ja sam o tome već e, izvješćivala dok sam još bila u Europskoj komisiji. Mislim da ste vi počeli dakle surađivati s drugim e, financijerima, dakle državama članicama, fondovima, privatnim zakladama koji putem protokola mogu financirati neke dijelove tog izvrsnog rada. RC ulaže ogroman napor i tu su napravljene ogromne, jako brojne evaluacije. Dakle, sve je spremno, tako da treba naći način da se financira puno više tih vrhunskih e, istraživačkih projekata i da se naprave neke veze sa drugim e, potencijalnim e, financijskim doprinositeljima. I bilo bi dobro da se napravi europsko istraživačko područje, dakle da se sve dionike poveže, države članice, privatne, javne fondove. Bilo bi dobro da vi i vaši e, sljedbenici rade, radite na tome. Hvala. Hvala, Hvala gospodin Danika iz SID-a. Hvala, doista hvala predsjedatelju. Evo dopustite da pozdravim gospodina Burginjona i zahvalim mu na njegovom dosadašnjem radu. On je bio suočen s brojnim izazovima i bilo nam je veliko zadovoljstvo susresti ga e, u Rumunjskoj. Nam da ima puno izazova i raz govora i stvari koje se moglo vjerojatno napraviti bolje, no nadamo se da stvari koje smo ispravili u obzoru Europa da će biti provedene e, u dijelo Imamo sad bolja pravila za financiranje, imamo kriterij izvrsnosti također, koji je najvažniji. No imamo problem raspolažemo sa manje novca i morat ćemo ići kroz pregovore o VFO-u, tako da ćemo vidjeti koliko će sredstava preostati od toga svega i temeljem e, načina na koji će biti dodijeljena sredstva, morat ćemo s novim predsjednikom RCA vidjeti kako će se stvari raditi, dakle kako će se koristiti raspoloživa sredstva. Vi imate puno ambicija, želite financirati projekte, brojne projekte, no morat ćemo Eh, uzeti u obzir i redukcije, eh, smanjenje financija za brojne projekte, jer brojne, brojni projekti možda neće dobiti sredstva koja su im potrebna, no teško da ćemo dobiti sva financijska sredstva koja su nam potrebna za sve projekte. No, istovremeno, imamo i ogromne uspješnice o kojima se ne čuje dovoljno. Došlo je do porasta do povećanja rashoda. No, nažalost, odnosi s javnošću nisu dovoljno razvijeni i ne govore javnosti dovoljno o tim uspješnicama. Mislim da ulaganja u poboljšanje života naših sugrađana i istraživački rad, da su to priče koje su jako pozitivne. Dakle, trebalo bi o tome više govoriti. Meni je doista jako žao zbog toga, jer postoji ogromna diskrepancija između s jedne strane nepostojanja nepostajanja 13 europskih predstavnika u raspravama u panelu, ali ćemo morati nastaviti E, s tim e, razgovorima. Znam da je vaša želja i da se s tim nastavi. i Treba ćemo vidjeti što će novi predsjednik reći. Dakle, izvrsnost je ključni kriterij. Izvrsnosti god je imamo u EU uniji trebala bi biti financirana sukladno, sukladno s tim. Tako da vam zahvaljujem još jednom profesoru na svemu što ste napravili. Thank you so much, Mr. Now from Mr. please. Hvala. E, u ime kluba izvolite. Dakle, radite sjajan posao i vaše financiranje je izuzetno važno i vi ste još jedna priča o uspjehu. Ja dolazim iz poslovnog svijeta i drago mi je vidjeti kako je vaša organizacija dakle ustrojena vlastita komunikacija, vlastiti e, program rada i tako dalje. Međutim, kada govorimo o istraživanju inovacijama u Europi, kad kad e, lako smetnemo suma da je riječ o jako malim sredstvima koje su usmjerena dakle u to govorimo od 8 do 10% ukupnog javnog novca koje se upućuje u istraživanje i inovacije tijekom idućeg razdoblja. Stoga je ovo potrebno poboljšati i na nacionalnoj razini. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Na koji način širite svoje znanje i dobru praksu u državama članicama kako biste dobili financiranje od e, koje vam je potrebno od strane država članica. Zna se da bi se u znanosti istraživanja trebalo biti upućeno barem 3% BDP-a. Potom, vaša misija tijekom nekoliko e, godina, na koji način ćete nastaviti to razvijati? Potom jedno pitanje za profesoricu Betius. E, ja doista sa divljenjem gledam ono što vi radite. Ali ako biste mogli izmijeniti jednu stvar u bespovratnim sredstvima za znanstvenike, što je to što biste promijenili? Hvala ti Martina. Zastupnice Daurin, u ime Kluba zelenih. Hvala vam i hvala našim gostima što su došli na naš sastanak i iznijeli nam ova zanimljiva izlaganja. Profesorica Brtius doista fantastična iskustva koje ste zabilježili kao znanstvenica. Doista ste nam danas e, iznijeli jako trezvena razmišljanja vezana uz bilježenje klimatskih promjena. Imam pitanje za profesora Burginjona. Kao klub zelenih e, nam je jako u interesu da se postigne ovo smanjenje od 35%, potom tu je ovih, dakle, 35% posvećenih e, istraživanju klimatskih promjena. Želimo da se dostigne taj cilj, taj prag. Kada govorimo o europskom istraživačkom centru možda bi upravo iz proračuna trebala doći sva ta sredstva, ali ovo što taj centar radi, znači da bi centar tu trebao imati glavnu riječ. Jedan od vaših uspjeha jest eh, ugrađivanje ovih eh, politika mm, za ravnopravnost spolova u sve politike. Htjeli bismo vidjeti da se na jednak način postupa i sa sredstvima upućenim dakle, u razvoj politika za boru protiv klimatskih promjena. Zanima me na koji način vi možete usto ispuniti svoje zadaće i kada je riječ o odabiru kriterija za projekte koje ulaze u taj sektor. Hvala. U ime kluba ECR, zastupnik Tošenovski i onda ćemo nakon toga čuti druge zastupnike koji žele postaviti pitanja našim gostima. Evo izvolite. Hvala. Htio bih zahvaliti gospodinu Burginjonu na njegovom djelovanju u posljednjih godina. Vidjeli smo da je on obišao brojne države članice. Pa me zanima kako ocjenjuje porast aktivnosti u tim državama članicama. Često se ovdje postavlja pitanje o velikim razlikama u državama članicama kad je riječ o korištenju sredstava iz programa Obzor Europe. To ne zato što razlozi tome su nebrojeni. Ono što sam danas ovdje čuo vodi me do mog pitanja. Koje bi bile vaše preporuke vašem nasljedniku? Kako ukloniti te razlike koje postoje u državama članicama? kako maksimalno iskoristiti kapacitete, tehničke kapacitete, kapacitete naših e, građana, dakle kako razvijati znanost. Koje bi bile vaše preporuke, dakle da se smanje ove razlike između takozvanih novih i starih država članica, te kako razvijati kapacitete. Hvala vam. Zastupnica Pereira iz kluba GUE. Hvala. Ovo je jako važno za razvoj kulturnog kapitala, za razvoj znanosti. To je Mm, način iskorištavanja svih postojećih kapaciteta. Smatramo da ovdje Europski istraživački centar daje značajan doprinos. Može biti čak od ključnog značaja kada je riječ o društveno, ekonomskoj i teritorijalnoj koheziji u Europskoj uniji. To omogućava veći životni standard, veću uključenost stanovništva. Već smo ocijenili način dodjele bespovratnih e, sredstava i sve to me dovodi do mog e, sljedećeg pitanja. Europski istraživački centar ima kriterije kada je e, riječ o financiranju. Primjerice, podaci pokazuju da ste u 2019. financirali 408 projekata. Većina projekata se nalazi u četiri zemlje. Njemačka, Francuska, Ujedinjena kraljevina i Nizozemska. S druge strane, Portugal, zemlja iz koje ja dolazim, je financirana kroz dva projekta. To je jedna tendencija koja je prisutna tijekom dugog vremenskog razdoblja. Daje se više sredstava najrazvijenijim zemljama. O čemu ovise ove brojke? E, na koji način bolje koordinirati znanstvenim djelatnostima? Drugo pitanje, Evropski istraživački centar. Te istraživanja na nacionalnoj razini. Na koji način zajamčiti e, primjerice i davanje odgovarajućih ugovora u znanstvenom sektoru, na koji način spriječiti prekarne ugovore, e, primjerice kod znanstvenika. Govorimo o budućnosti e, istraživačke djelatnosti, znanosti. To zahtjeva stabilnost radnih mjesta i kvalitetne ugovore. Evropski istraživački centar također preventivno ocjenjuje eventualnu vojnu upotrebu e, projekata. Jeste li već definirali koji su to projekti, koja sredstva su upućena u projekte te vrste? Uh, Hvala, imamo još pet zastupnika koji se žele javiti za riječ. Imajte na umu da trebamo završiti do 12.30. Zastupnik Eler. Hvala lijepo. EPP će podržati neovisnost ERC-a i to na svaki način. To je jedan veliki uspjeh evropske priče. Mi se tu borimo s komisijom, uvjerili smo e, države, članice. Nema tu slobode istraživanja a la carte. Jasna mi je briga vezana uz geografsku podjelu, borbu protiv klimatskih promjena, ali ne možemo govoriti da je centar neovisan, a onda 35% za geografsku rasprostranjenost, jednako spolova i tako dalje. Onda to više nije RC. RC mora biti centar izvrsnosti. Inače ćemo uništiti taj projekt. Tu postoje neki aspekti koji su važni, oni se moraju u njemu odražavati, ali EPP ne želi naštetiti neovisnosti Europskog istraživačkog centra. Borimo se protiv toga, ne želimo da se to dogodi. Oni će tu koristiti svakakve kriterije da propišu agendu za e RC, a EPP to neće nipošto podržati. To moramo uzeti u obzir. To su sve aspekti koji su važni, ali ne možemo to propisivati. RC, on mora biti neovisan. U tome je ljepota i globalna dimenzija RC-a. To je neovisno tijelo. Ono se temelji na izvrsnosti. Možemo mu, ukoliko ovo poduzmemo možemo mu samo naštetiti. I u trenutku krize, propitivanja vezano uz geografsku podjelu i tako da. To su pitanja koje se možu, mogu postaviti, ali ne bi smjeli naštetiti slobodi ERC-a, inače ćemo mu nanijeti veliku štetu. Moje pitanje je više vezano uz budućnost. Govorili smo o proračunu jutros. smo čuli da će vijeće donijeti svoje stajalište, govori se o rezovima u programu Obzor Europe. I moje pitanje je RCO je, lobirate li na tradicionalan način, ali ne biste li trebali biti vidljiviji ukoliko dođe do ovog reza od 12 milijardi, govorimo dakle o velikom ograničavanju vašeg proračuna. Dakle, što možemo napraviti da bismo izašli s ovim u javnost, da bismo uvjerili države članice da ukoliko dođe do ovog reza da ćemo automatski smanjiti sredstva i za RC za 2-3 milijarde. To je ide u sasvim drugom pravcu od onoga koji želimo za RC. Hvala lijepo zastupnica Toja. Ja želim zahvaliti profesoru Burginjonu na svemu što je do sad napravio. U rc stvorio je taj centar izvrsnosti, promovira istraživanja na korist svih država u Europi. U Italiji sam vidjela sve veću pažnju usmjerenu ka RC-u, sve veću suradnju sa rc i priznanje tog važnog centra. Stoga vam hvala, profesore. Drugo, Mi ćemo zaštititi ERC, zaštitit ćemo obzor Europe i cijeli paket. I dobro je da se čuje glas svih, ima pravo kolega Eler. Svi oni koji mogu, mislim na svijet istraživanja, znanstvenika koji mogu govoriti s argumentima, imati dokaze da treba nastaviti s podrškom centru. To, ti onda to trebaju i učiniti, ali glavna zadaća je na nama političarima. Mi moramo odlučiti o tome kakav proračun želimo, a države članice će i ovdje biti na visini zadatka ili ne. Nadalje. Ovaj odnos između europskih istraživačkih i inovacijskih centara se mora raščistiti. Oba stupa su važna rast i snaga jednog ne ide na uštrb drugog, novi stup ne smije oslabiti ERC. Što više, mislim da moramo pronaći način da ova dva stupa budu komplementarni. Rado ću čuti što vi možete reći o tome. Ovo su dva različita stupa, ali nisu dva različita svijeta. Riječ je o Europi koja ovdje igra na svoje najjače karte. Dobro je da su oba stupa neovisna, ali moraju zajedno stvoriti sinergije. Mislim da bismo tu imali što i zaporučiti vezano uz to. Dakle, integrirano istraživanje da se ne izgube vlastite specifične karakteristike. I na kraju, smatram da moramo pronaći odgovarajuće instrumente. Svako razdoblje ima svoje prioritete. Kada se konsolidiraju ovi prioriteti, dakle dugoročna istraživanja i sve ostalo što ste naveli, tada valja, kao što je rekla kolegica Karvaljo, pronaći načina da se na bolji način iskoriste ovi postignuti rezultati. Dakle, iskoristiti ovu dodatnu vrijednost koju donosite. Imamo znanstvenike kojima je pomogla, pomoglo evropsko istraživanje. Dakle, treba pronaći načine da se to sve zajedno integrira, stvoriti jedan zajednički duh suradnje kako bi se na najbolji način iskoristili postignuti rezultati. Hvala vam. Klub Renew, zastupnik Pekarinen. Mr. Chair, first of all, I would like... Hvala. Pre svega bih se složio sa onim što je rekao zastupnik Eler. Izvrsnost treba ostati najvažniji kriterij. Treba biti jedini kriterij kada govorimo o inovacijama i Evropskom istraživačkom centru. Tada bih i sada bih e, čestitao našim današnjim gostima na njihovim uspjesima. Zanima me na koji način možete potaknuti države članice na suradnju. Zašto? Zato što vjerujem da i one same trebaju sve više ulagati u istraživanje i razvoj. Znamo da su samo dvije zemlje dodijelile 3% BDP-a istraživanju i inovacijama. Potrebno je tu više ulagati. To vrijedi za sve države članice. Na koncu, zanima me koje je vaše mišljenje. Vi ste zaduženi za Europski istraživački centar. Kako po vama funkcionira lanac inovacija u Europskoj uniji? Koliko se, koliko naš istraživački potencijal ostvaruje nove uspjehe? Kako se to onda, kako to onda utječe na proizvodnju Ukoliko primjerice usporedimo stvari sa SAD-om ili nekim drugim zemljama, ja smatram da nismo tu postignuli željeni uspjeh, ali zanima me koje je vaše mišljenje. Hvala. U ime SID-a zastupnica Munjos. Uh, Hvala. Čestitam našim gostima ovaj ovo je doista jedna sjajna priča o uspjehu, ne samo na području istraživanja, već je omogućilo jačanje nacionalnih istraživačkih e, struktura. To je primjerice slučaj sa Španjolskom iz koje ja dolazim i to je svakako jedan pozitivan učinak e, koji ste imali. Sloboda i neovisnost koju imate je od ključne važnosti. Znanost treba slijediti znanstvene kriterije, s tim ste u potpunosti slažem. Ali činjenica je da trebamo e, poboljšati pristup e, istraživanju, dakle i onima koji danas nisu dovoljno zastupljeni u istraživačkoj djelatnosti. Zanima me također e, čuti kako se nosite sa pritiscima kada je riječ o vašim kriterijima koje primjenjujete kod odabira projekata te kako čuvate neovisnost ERC-a, kako se nosite dakle, sa tim utjecajima. Hvala. U ime kluba SID, zastupnica Kaji. Hvala. Govorili ste o više stvari, o tome koliko je važno imati nekoga tko razumije izvrsnost kada je riječ o projektima na kojima se radi. Bilo bi dobro biti konkurentniji kao što su SAD i Japan. A nije lako balansirati između dakle nadležnosti vas i onoga što se radi u državama članicama. Čuli smo poprilično o vašem uspjehu, ali ja bih htjela da se da se nastavi ova priča o uspjehu, dakle kako na koji način poboljšati prekograničnu suradnju, na koji način uključiti države članice u financiranje ERC-a. Ona bi se tu trebale više uključiti. Znam da izvrsnost privlači izvrsnost, ali istovremeno moramo poraditi na motivaciji većeg broja sveučilišta, znanstvenika da se uključe, da daju svoj doprinos. Dakle, prekogranična suradnja, a drugo što sam htjela spomenuti jest e, znate li na koji način stvoriti dakle, svojevrsnu obavezu onih koji su financirani kroz evropske programe, dakle da vrate nešto od toga, mislim na razvojnu stranu, dakle da patenti, intelektualno vlasništvo, na koji način se onda to može vratiti društvu, kako evropski građani mogu imati od toga koristi. Ja sam uvjerena da će RC biti snažniji iz godine u godinu. Hvala lijepo zastupnica Solis Perez kao naša zadnja govornica. Hvala. Htjela bih e, čuti što mislite o ovome što je sada rečeno, dakle kako potaknuti inovaciju u ERC-u. Dakle, na koji način vratiti to društvu, odnosno gospodarstvu. Ovdje postoji jedan Eh, zanimljiv program, Proof of Concept. Mislim da to dosta dobro funkcionira. Zanima me koje je vaše mišljenje, je li potrebno tu usmjeriti više eh, sredstava ili bi se trebalo više koncentrirati dakle, na osnovnu djelatnost za koju mi se čini da nije dovoljno financirana. Drugo, mislim da postoji neravnoteža u istraživanju u državama članicama. Mnogo se radi da se ta neravnoteža ukloni. Što vi mislite da treba učiniti po tom pitanju? Hvala lijepa. Puno pitanja, puno primjedbi. I sada vama dajem riječ, profesore Burginjon. Izvolite. A i naravno e, vašoj e, kolegici Antije. E, pitanja koja sam čuo imaju različite, vezana su za različita poglavlja. E, imamo pitanje e, gospođe Kavalos e, koje je prepoznao vijeće znanstvenika i to je za nas pitanje koje spada pod naslov agilnosti. ECR djelatnici su upravo oni koji e, mogu na najbolji način organizirati rezultate ovih znanstvenih istraživanja. Trenutačno to nije dio misije ECR-a, a mislimo da upravo je to ta uloga E, kristaliziranja rezultata kako bi oni bili globalno vidljivi da bi to e, da je to zapravo dio te agilnosti mi e, se zalažemo za to međutim kada to predlažemo time ne želimo naravno definirati politiku Međutim, se radi ipak o eh, ljudima koji mogu na najbolji način pratiti upravo eh, rezultate politike i sukladnosti. Ako pogledate konkretno što piše u obzoru Europa, to doista jest moguće i sada se nadamo da će se to stvarno desiti. Smatramo da je to prava stvar, drugi korak. Kako kombinirati aktivnosti ECR-a s drugim aktivnostima koje potpadaju pod kišobran e, obzor Europa? Mi smo na tome, eh, mi na tome radimo već neko vrijeme. Pozvali smo skupinu na visokoj razini da eh, pogleda kakve sinergije možemo iznaći eh, među različitim tijelima u Europskoj uniji. Razgovarali smo i s nekim konkretnim ljudima Eh, iz eh, obzora Europa i eh, čak se planira, ali ja neću više biti dio toga, zajednički sastanak između ECR-a i odbora na visokoj razini. Dakle, znamo da možemo više učiniti i toga smo svjesni htjeli smo imati e, dokaz koncepta koji već imamo, ali koji bi onda bio drugi, drugim riječima, neki od projekata za koje ECR smatra da imaju potencijal za razvoj, e, da onda nađemo ljudi koji će e, naći jednu drugu razinu financiranja za takve E, e, projekt, to naravno e, nije naša specijalnost. Ali eto, to je jedan od primjera. I mi imamo čak i odnese sa Europskom mrežom za, mrežom za poduzetništvo. Imali smo neke od najboljih projekata koje smo razvili upravo s njima. Tako da e, naši istražitelji i znanstvenici doista jesu povezani. A e, budući e, obzor Europa trebao bi biti otvoreni i u svakom slučaju svaka inicijativa treba dolaziti od istražitelja, od dolje. To je stvarno načelo kojeg se moramo držati. Ako to ne budemo činili, imat ćemo problem. Što se tiče e, vidljivosti ECR-a, e puno toga smo činili e, u vezi s tim. Imali smo događaje u Europskom parlamentu. Mislim da nema e, toliko puno programa Europske komisije koja organizira događaje s parlamentom, a evo ovdje je to bio slučaj. Čast nam je što smo bili tu i što smo razgovarali s ljudima, građanima i dobitnicima Nobelovih nagrada. E, imamo odličnu vidljivost na društvenim mrežama. Upravo je ova e, slika, fotografija crne rupe e, bila e, najposjećenija fotografija na društvenim mrežama ikad koju je objavila Europska komisija. Tako da se radi o velikom uspjehu. Radili smo također i sa ECR E, stripovima, to je, to je isto fantastičan projekt, e, uspješan, gdje umjetnost i znanstvenici rade zajedno, a zapravo i nastavljaju suradnju čak i kad su prestali, e, kad su dovršili dakle rad na tim stripovima. Sada gledamo hoćemo li ih komercijalizirati, možete li ih kupiti E, o svemu tome razmišljamo. Tako da stvarno sve radimo da e, bismo bili što vidljiviji. Što se tiče e, suradnje s državama članicama, ja sam jako puno sudjelovao u tome. Govorili smo o različitim, postoje različite strukture u različitim zemljama i ono što, za što sam se stvarno zalagao, to je da E, lokalno, lokalnoj razini, nekad su to nacionalne agencije, nekad su to neke zaklade i tako dalje. A to su ljudi e, za koje ECR smatra da jesu izvrsni, da im se da mogućnost da dobiju nekakav poticaj, potporu ili e, tako što će ih financirati nacionalni program ili drugčije. Dakle, moramo stvarno zamisliti bolju e, suradnju sa strukturalnim fondovima, na tome se nije do sada insistiralo. A zašto? Zbog toga što je definicija možda strukturnih formova EU unije možda preuska naročito kada govorimo o, potrebi da se odmah e, izravno stvaraju zaposlenja. Razumijem zašto to postoje, ali to, je nama, to nama predstavlja poteškoću. ja sam potpuno svjestan razlike situacije u različitim državama članicama. Te razlike su ogromne. Imamo dvije zemlje koje su tri poste, ali u nekim zemljama u Europi je e, potpora niža od 0,5% i to naravno e, ne olakšava život znanstvenicima u tim zemljama, pa ih stoga ne treba dvostruko e, kazniti jer prvo nemaju u državi članici pristup resursima, a onda možda čak i dalje u EU, ali činjenica je da uvjeti nisu jednaki to je već rečeno. Nažalost, ako promijeni te pravilo i ako je jedini kriterij e, izvrsnost, onda ćemo tu imati problem jer jednostavno nećemo e, dobiti najbolje. E, ako postoje drugi kriteriji, onda se ljudi jednostavno neće natjecati. Zbog toga je taj kriterij izvrsnosti stvarno nešto do čega E, nam je stalo iako e, ja e, stvarno radim na poboljšanju jednakosti. Evo recimo surađujemo s Rumunskom. Ja znam da imamo i u Rumunskoj fantastične znanstvenike, vrlo su jaki u matematici i zbog toga ih treba osnažiti i dati im mogućnosti da e, dobiju lokalnu potporu. Ja sam e, radila u panelima dugo vremena i vrlo često sam e, u ime ECR-a davala znanstvene komunikacije. I moram reći da je uvijek postala potpora da sve te publikacije idu u baze podataka i budu E, pristupačne, dakle u open e, accessu e, kako bi hranile znanost direktno i da bi veliki dio bio pristupačan svima. To je vrlo važan aspekt našeg rada. Vrlo često kada govorimo o nagradama, ali morate znati da e, veliki broj e, znanstvenika koji e, su dobili stipendije ECR-a govore u ime sveučilišta, država članica i na neki način oni potiču mlade da se i oni priključe znanosti, da i oni e, krenu u tom smjeru. A sve je to uvijek e, vođeno načelom izvrsnosti. E, dok sam bila članom, član panela, Imala sam prilike e, vidjeti e, čitav niz e, životopisa, ideja. Međutim, uvijek imamo prijedloge koji su različiti i ponekad imamo e, projekte koji su e, isto tako odlučni i malo im nedostaje e, da dobiju financiranje i što bi bio veliki korak, velika stvar i za te mlade znanstvenika i za njihove države članice. Pa stvarno moramo nešto učiniti da proširimo e, to financiranje. Znamo da nemamo e, iste prilike u svim državama članicama e, i što više financirate znanost, to ćete više dobiti, ali najgore što možete učiniti to je da imate manje, manje sredstva u preračunu za e, znanost jer to će e, ugroziti uvjete rada i ECR je stvarno samo e, jedan od stupova, važan stup naravno, ali nije jedini. Druge zemlje jako puno ulažu u znanstvena istraživanja ja u Njemačkoj e, se puno bavim e, politikom i e, radom sa Kinom. Što oni čine? Oni stvarno pronalaze talente, dovode ih iz Europe i onda im daju nevjerojatna sredstva kako bi E, pospješili e, njihove ideje kako bi favorizirali talent. Dakle, i druge zemlje e, nam pokazuju koji je pravi put naravno da iz toga proizlazi veliki broj inovacija. Znate iz povijesti znanosti da inovacije nisu nešto što se e, planira. Ne možemo e, to planirati, ali za to treba jako puno sredstava, jako puno e, komunikacije, naši stipendisti e, često govore e, u ime tvrtki, u ime vlada, e, u ime zajednice i zalažu se za vidljivost znanosti. Hvala. Dva pitanja, broj, broj zemalja koje su stvorili dakle koje su, su dale više mogućnosti za e, razvoj istraživanja. Jedan primjer za to je Poljska koja je puno toga učinila. A drugo, postoji doista obveza e, ambicija da e, radimo dovoljno na istraživanjima u vezi sa klimatskim promjenama. Vidite beč koji nosim, on je vrlo e, važan, ne nosim ga bez veze, radi se o važnoj stvari. Međutim, trebamo izračunati e, koliko novca stvarno trebamo e, dati, odijeliti, odvojiti za to. Potrebni su kvalitetni projekti. Neki projekti su takvi da u potpunosti mijenjaju stanje stvari. Njihov učinak je ogroman, čak i ako nisu e, bili e, vrlo skupi. Ponekad e, treba raditi i održavati projekte koji su tu postojani, ali možda neće njihov učinak biti tako ogroman u odnosu na klimatske promjene. Dakle, trebamo insistirati i na takvim projektima. E, trebamo biti e, kadri e, vidjeti ipak koji će biti ti projekti koji će radikalno promijeniti stvari. I Anti je to baš lijepo sročila kada je dala ovaj primjer koji smo čuli od nje. E, recimo e, nije se znalo kako voda e, ulazi u led i dok nismo razumjeli pravi eh, princip, znanstveni princip koji je iza toga, eh, nismo znali kojom brzinom to ide. Sada vidimo da ide vrlo velikom brzinom i da se ti ledenjaci vrlo brzo eh, tope. Dakle, važno je da budemo u svakom trenutku kadri prepoznati tu vrijednost. Hvala gospodine Burginjon, ono, ovo je bilo doista zanimljivo. Evo, ovim završavamo jutro jutrošnju sesiju, a nastavljamo s radom u 14 sati i 30 minuta.